Merci Alors, je ne suis pas venu tout seul. Nisam došao sam i hvala vam svima. Ova djeca su iz škole koja se zove Legriot. Zajedno ćemo otpjevati dvije pjesme. Najprije Fantom.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

Merci. Et le troisième morceau Treća stvar koju ćemo pjevati je Lingio, što znači volim te na jeziku Lingala.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 Très bien, bravo les enfants. Hein? Bravo djeco. Vous chantez beaucoup mieux que moi, hein? Pjevate puno bolje nego ja. Ali neću sada ja pjevati, to bi bilo grozno. Hvala vam. Zahvaljujem i nastavnicima. Puno vam hvala. Poštovani, s nama su danas Federica Mogorini, gospođa Bašle, uvaženi kolege. Jako mi je drago da vas mogu pozdraviti. Došli ste u velikom broju proslaviti 70. obljetnicu općeg e, deklaracije o ljudskim pravima. 10. prosinca 1948. godine u Parizu sasvim nova Skupština Ujedinjenih naroda usvojila je tu deklaraciju i u tom tekstu se kaže da ljudsko biće ima prava samom činjenicom što postoji. Taj tekst, iako nije pravno obvezujući, je od istinskog povijesnog značaja. Više od 90 zemalja se poziva na tu deklaraciju u svom ustavu. Međutim, u današnje vrijeme pojavljuju se nove prijetnje ljudskim pravima. Internet je izvrstan jer može se čuti mnogo ideja i zamisli. Međutim, ima i puno toga što može kršiti pravo privatnosti. Također, internetom se mogu širiti i lažne vijesti koje idu protivno eh, smislu naše demokracije. Osim toga, humanitarne krize i mnogi sukobi koji danas imamo na svijetu doveli su do velikih eh, pomaka populacija. I Neke stvari se ponovno pojavljuju, stvari za koje smo mislili da više ne postoji. Porobljavljanje, trgovina ljudima i represija manjina. Moramo se više nego ikada držati deklaracije o ljudskim pravima i e, pozivati na prava koju ona e, nalaže. Jer o, ti e, načela su u temeljima izgradnje Europe a naši utemeljitelji su htjeli upravo da se uzdigne iz onih strahota dvaju svjetskih ratova gdje se sasvim bila poništilo dostojanstvo ljudi i htjelo se čvrsto odlučiti da do takvih tragedija više nikada ponovno ne dođe. Poštivanje ljudskih prava, jednakosti i pravne države omogućili su Europskoj uniji da zajamči 70 godina mira. Te vrijednosti i ta prava koji stoje u temeljnim ugovorima su e, se najviše izrazili i u povelju ljudskim pravima Europske unije. Europski parlament koji je jedina ustanova koju građani izravno biraju je u prvim crtama bojišnice u prizaštiti takvih prava. Svake godine dodjelom nagrade Saharov odaje se počast osobama i organizacijama koji se zalažu za borbu za ljudska prava. Pet dobitnika nagrade Saharov dobitnici su također Nobelove nagrade za mir. Nedavno Denis Mugwege kao i Nadija Murad. I tjedan ljudskih prava primjer je našeg angažmana, omogućuje nam da se susrećemo i zahvaljujemo organizacijama koji se svakodnevno bore za načela koja su sadržana u općoj deklaraciji ljudskim pravima. Mnogi među njima danas su ovdje s nama. Hvala vam na tom što radite. Vi ste čuvari naših prava. Danas je svjetski dan prava djeteta i mladih. Među nama u ovoj vješnici danas je i velik broj mladih koje zaista e, sa svim srcem pozdravljam. Oni su naša budućnost i nadamo se da će ta budućnost biti bolja od sadašnjice, jer u današnje vrijeme još uvijek ima previše nasilja nad djecom, ima previše djece vojnika previše djeca koje su žrtve seksualnog zlostavljanja i previše djece koje su žrtve rata. To što ste vi ovdje podsjeća nas da moramo e, bez prestanka raditi na vašoj boljoj budućnosti. U Europskoj se uniji morate svi osjećati pod zaštitom i morate moći aktivno sudjelovati u biranju vlada. To je demokracija. Jedna od prava koje možemo zajamčiti je da koristite web i društvene mreže, a da vas se ne izlaže zabranjenim sadržajima ili da vas e, netko uznemiruje ili maltretira putem interneta. Europski parlament usvojio je nova pravila za audio i video na YouTubeu, Netflixu pa i na Facebooku. To će omogućiti da se brže ukinu neprikladni sadržaj iz interneta i da se vaši osobni podaci bolje štite. Dragi prijatelji dragi gosti, najnovije izvješće Europskog parlamenta o ljudskim pravima koji je prije tjedan dana usvojen u Strasburu traži od institucija Europske unije da čvrsto i odlučno i jednim glasom govore u e, prilog poštivanja ljudskih prava i oni koji ih brane. Moramo dakle dati primjer e, i e, boriti se za sve koje zbog vlastite vjere netko progoni. Ovdje mislim i u Bibi u Pakistanu i na mnoge druge koje progone zbog vjeroispovijesti. I, i unutar i izvan Europe moramo također štititi oni koji su stražari upravo tih prava, a to su novinari. Mnogi još previše žele uvjetovati informacije. E, Dafne, Karuana Galicija, Jan Kušak i Jamal e, Kašovđi su primjeri novinara koji su izgubili život braneći istinu. Mislim ovdje i na mnoge druge novinare koji čame u zatvorima u Turskoj i u mnogim drugim zemljama na svijetu. Današnja obljetnica mora nam pomoći da razmislimo i o tome da mnoge žene i muškarci nemaju prava na ista e, temeljna prava. Često žene nemaju temeljna prava kojih su lišena, na marginama su društva i žrtve nasilja. Ponavljam, poziv Europskog parlamenta e, zemljama koji su e, prije godinu dana usvojili Istanbulsku konvenciju kojom se sprečava nasilje nad ženama. Ali moramo pomesti i pred svojim vratima. Previše žena se ubija, previše žena žrtve su maltretiranja, prevelik broj žena smatra se inferiornim bićima. To je, nažalost, nešto o čemu smo čuli i u ovoj vječnici. Kad govorimo o ljudskim pravima ne možemo zamijeniti zemlju poput Venezuela. U toj se zemlji krše e, ljudska i politička prava, ljudi se nepravedno zadržavaju i ograničava im se kretanje. Europski parlament će i dalje pružati podršku građanima Venezuele i aktivistima za borbu za ljudska prava i osigurat će kao i pobjednicu Saharove nagrade za 2017. godinu. I na kraju e, bih zahvalio gospođi Michelle Bachelet, e, bivšoj predsjednici Čila i visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava i budući da dolazi iz Latinske Amerike, molim da posveti više pozornosti ovoj temi. Uvaženi prijatelji, dopustite da citiram Eleanor Roosevelt kada je prisustvovala potpisivanju ovog, ovog dokumenta. E, jako je važno da ljudi znaju za ove dokumente. Ako ljudi ne budu razumjeli ove dokumente, ako ne budu e, znali za njih, neće biti koristi. Živimo u svijetu u kojem ima e, sve više destruktivnih sila. Danas više nego ikada moramo raditi na izgradnji e, pravednog sustava i osigurati da se poštuju odredbe iz tog dokumenta. Svi mi moramo biti šampioni e, za ljudska prava i pozivamo sve pojedince, vlade, e, tvrtke, predstavnike civilnog društva da nam se pridruže i e, učine svijet boljim. Europska unija će i dalje podržavati i braniti ljudska prava u cijelom svijetu. Hvala vam svima, dragi prijatelji. Puno vam hvala što ste došli u Brisel. Lascio ora la parola all'alto rappresentante. A sada riječ ima gospođa Federica Mogherini, visoka povjerenica Europske e, komisije, a nakon toga ćemo putem video poruke e, čuti poruke glavnog tajnika UN-a, gospodina Antonija Gutereša. Hvala e, ti Antonio. Dopusti mi da najprije zahvalim svima vama, tebi i Europskom parlamentu što ste odlučili zajedno proslaviti ovaj dan. Mislili smo da je to najbolje što možemo učiniti, e, organizirati proslavu potpisivanja e, dakle univerzalne deklaracije o ljudskim pravima zajedno sa vašim forumom e, za ljudska prava zajedno sa nevladinim udrugama i mislim da je to bila stvarno dobra odluka između ostalog i da pokažemo kako europske institucije zajedno rade na očuvanju i zaštiti ljudskih prava, ne samo unutar Europske unije, već i diljem svijeta i to sa svojim partnerima e, udrugama civilnog društva. Prije 70 godina je napisana univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i mi još dan danas radimo kako bismo svu riječ, svaku riječ iz te deklaracije pretvorila u stvarnost i veliki dio tog posla obavljaju i nevladine udruge. Stoga bih iskreno zahvalila predstavnicima civilnog društva i svima vama koji radite na zaštiti ljudskih prava. Prijateljima iz cijelog svijeta, s kojima surađujemo svakoga dana i e, vi koji ste danas došli danas na ovu proslavu. Vi ste ključan element u našem radu zaštite ljudskih prava. Kada pročitamo deklaraciju vidimo da je još jako puno posla pred nama. Prije 70 godina u deklaraciji je napisano da svatko ima pravo na posao i pravo na jednaku plaću za jednaki posao. Deklaracijom se priznalo svima pravo na e, obrazovanju bez e, obzira na e, vjersku Um, ili bilo koju drugu mm, razliku bez obzira na financijske mogućnosti i tako dalje. U mojoj zemlji, u Italiji, žene nisu mogle glasati do dvije godine prije potpisivanja deklaracije, a i u mnogim drugim zemljama uh, glasačka prava su i dalje bila ograničena na samo određene društvene skupine. A u deklaraciji stoji, citiram, da svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju vlastitom zemljom, te da uh, volja naroda mora biti temelj e, vlada, vlada. No, stvarno posla još uvijek puno. Ako želimo doći do stvarno inkluzivne demokracije, ako želimo smanjiti nejednakosti u plaćama, ako želimo osigurati distajanstvo svima, bez obzira na rasu, boju ili e, etničku pripadnost. Mnogi od vas koji su danas ovdje su posvetili život ostvarenju tog cilja i zato moramo biti zahvalni. Zbog toga e, su neki od vas suočen, bili suočeni sa nasiljem, zlostavljanjem, čak i zatvorom. Mnogi vaši prijatelji i članovi obitelji su danas u zatvoru. Mnogi vaši članovi obitelji i prijatelji nisu danas ovdje sa nama zato što su ili izgubili slobodu ili izgubili svoj život. 70 godina nakon potpisivanja Univerzalne deklaracije ne možemo ljudska prava uzimati zdravo za gotovo. I to je glavna poruka koju moramo svima poslati. Upravo suprotno, temeljne slobode i ljudska prava su pod novim prijetnjama. Neki u svijetu tvrde da su ljudska prava zastarjeli pojam, da nacionalni interesi mogu opravdati kršenje individualnih i kolektivnih prava, da nacionalna sigurnost traži ukidanje nekih prava, a mi smo danas svi ovdje kako bismo rekli suprotno. Moramo reći da je jedina održiva sigurnost ona koja se temelji na potpunom poštivanju svih ljudskih prava. Ako građanska prava, socijalna prava, pojedine slobode, ako čovjek sve to ima, tek u tom trenutku će naša društva postati doista snažna, sigurna i zaštićena. Svako kršenje ljudskih prava je kršenje nacionalnih i kolektivnih interesa. Ove smo godine to pokušali pokazati i u praksi i to kroz e, priče stvarnih ljudi poput vas koji sjedite u ovoj vijećnici. U onom trenutku kada su ljudska prava pod napadom moramo se odmaknuti e, od defensivnog pristupa prema onom proaktivnom. Upravo zbog toga što se ljudska prava dovode pod upitnik, e, moramo voditi računa o tome što ljudska prava zapravo znači u praksi, u svakodnevnici i što smo zajedno postigli u ovih 70 godina od potpisivanja deklaracije. Neke od naših zemalja su dale prava glasa ljudima, pravo glasa i pravo e, obrazovanja ljudima koji nisu nikada imali to pravo i to je stvarno golema promjena. Neke od naših zemalja su pomogle na tisućama ljudi da izađu iz e, siromaštva. Neke su se pretvorile iz diktatura u demokraciju, to i u Europi. I sada, kako bismo ispričali te priče, ujedinili smo snage sa 13 zemalja iz svih kontinenata, kako bismo pokazali da se napredak u području ljudskih prava događa diljem svijeta i to sve samo zahvaljujući našoj e, ustrajnosti i tvrdoglavosti, rekla bih, i vašoj hrabrosti. I hvala i Michelle. Bili smo u New na e, Generalnoj skupštini e, UN-a gdje smo pričali o tim dobrim pričama o zaštiti e, ljudskih prava i tako smo pokazali da predanost i zajednički rad do, dovodi do rezultata. Ispričali smo te priče kako bismo pokazali da je napredak u području ljudskih prava moguć i da se događa. Da pokažemo da zahvaljujući e, ljudima poput vas budućnost može biti bolja nego što mislimo. E, ispravljaju se pogreške, e, društva se osnažuju radom udruga civilnog društva. Djevojčice Eh, odbijaju eh, prisilne brakove i rane brakove i dobivaju potrebnu pomoć i podršku. Eh, autohtoni narodi ostaju na svojim, u svojim zemljama. Migranti su prihvaćeni u zemljama gdje se koje danas nazivaju svojim domom. Ali u previše mjesta to se još uvijek ne događa. Istina je da se ljudska prava i dalje krše i to diljem svijeta, a uključujući i Europsku uniju a u nekim se zemljama situacija još i pogoršava. No ima i dobra vijest. Mm, sve se to može promijeniti i svi možemo doprinijeti tome i svima nam je to u interesu. Svaki građanin, svaka institucija e, može donijeti odluku i slobodan je donijeti odluku i ja vjerujem da kada se pokazuju pozitivni rezultati da se entuzijazam može proširiti. Mi smo u Europskoj uniji donijeli odluku i to vrlo jasno. Ovaj je parlament podržao ljude poput Denisa Mukwegea i Nadje Murad. I to u trenucima kad im je pomoć bila najpotrebnija. S našim programom zaštite branitelja ljudskih prava podržali smo ljude poput vas eh, kada eh, ste bili na suđenju ili kada se prijetilo vama ili vašoj obitelji zajedno u javnosti, a ponekad i e, privatno kako bismo postigli oslobađanje aktivista civilnog društva i predstavnika oporbe. To smo učinili prije nekoliko mjeseci u e, Azerbejdžanu, ali na tome radimo svakog dana svugdje na svijetu. Prošlog rujna smo ujedinili snage sa organizacijom za suradnju s, Islamom kako bismo usvojili rezoluciju na vijeću UN-a, kako bismo uspostavili jedan mehanizam za osiguranje odgovornosti počinitelja zločina u Mjanmaru. No, ni naša društva u Europi nisu savršena i pred nama je obveza, kako bismo potvrdili našu vjerodostojnost, da neprestano motrimo situaciju e, sa ljudskim pravima i na našem kontinentu. Bilo bi odlično kada bismo osigurali poštivanje ljudskih prava jednom zauvijek, ali nažalost stvari u životu nikad ne funkcioniraju tako. E, I tako je rad na ljudskim pravima. To je rad u tijeku. I svaki naraštaj ima svoju odgovornost. U teškim vremenima, poput ovog u kojem živimo, naša je odgovornost da izbjegnemo jednu pogrešku. Ne smijemo prepustiti se idejama da ova deklaracija pripada jednom drugom vremenu ili tek nekolicini zemalja, da je to nešto iz prošlosti. Ne, ta se deklaracija zove univerzalnom deklaracijom zbog jednog razloga. Zato što su se predstavnici svih dijelova svijeta okupili i dogovorili oko načela koja nisu pripadala jednoj civilizaciji ili jednoj kulturi. E, svijet je tek bio prošao kroz najveću katastrofu u povijesti čovječanstva i mm, mi europljani smo bili najvećim dijelom krivci za to. I cijeli svijet u tom trenutku pronašao hrabrost da se ujedini da pronađe zajedničke temelje nakon najgore mm, devastacije u prošlosti, da se izdigne iznad svih ideoloških, kulturoloških i nacionalističkih podjela. I danas moramo opet pronaći taj duh, duh globalnog jedinstva. Moramo se sjetiti da, nas, da postoji nešto što nas veže kao ljude i iznad svih naših razlika i naslaganja. I vodite računa o tome da je univerzalna deklaracija, Ujedinjeni naradi, međunarodni kazneni sudovi i sve pravila koja smo dogovorili e, zajedno nisu ograničenje i nisu prepreka prema ostvarivanju naših nacionalnih interesa kada se ujedinimo, događa se upravo suprotno. Ta su načela, ti su temelji zapravo ono na čemu može počivati naš uspjeh i to je zapravo jedini način koji imamo ako želimo očuvati naše nacionalne interese i spriječiti još jednu katastrofu. Nakon 70 godina moramo se vratiti u 1948. I, te deklara i ta deklaracija mora biti središtem našeg svakodnevnog rada. I dopustite da kažem još na kraju da ovo nije komemoracija, ovo nije obljetnica. Univerzalna deklaracija je i dan danas manifest. Ona nam i danas mora biti smjernica za budućnost, za budućnost i Europske unije i cijeloga svijeta. Hvala vam svima na vašem eh, svakodnevnom trudu i radu i hvala vam što nam pomažete. I am delighted to convey my best wishes. Drago mi je što mogu najbolje e, želje prenijeti vama koji ste se okupili kako biste obilježili jedno od najboljih tekstova ikad napisanog na svijetu, opću deklaraciju o ljudskim pravima. Mnogo toga se postiglo 1948. međutim još uvijek imamo jako puno manjkavosti i vidimo eroziju demokratskih načela, imaju još i vladavine prava. E, moramo naglasiti da se angažiramo da se ostvare sva ljudska prava za sve ljude. To je cilj sam za sebe i ključan je kako bi se ostvario mir i održivi razvoj. Zahvaljujem Europskoj uniji i državama članicama kao partnerima u ovom zajedničkom naporu. Grazie, lascio ora la presidenza all'onorevole Hvala lijepa. Sada prepuštam predsjedanje zastupniku Panceriju kojem se ujedno zahvaljujem na naporima uloženim za organizaciju ovog, e, ovog događaja. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Tajaniju na e, čuli smo poruku predsjednika Ujedinjenih naroda, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Gutereša. Zahvaljujem visokoj predstavnici koja je značajnim riječima otvorila naš susret. Želim im zahvaliti na angažmanu što je u Europskoj uniji i Ujedinjenim narodima visoki prioritet zaštita ljudskih prava u cijelom svijetu. Drago mi je što sada mogu otvoriti prvi panel konferencije na visokoj razini. Imamo ovdje mnogo uvaženih gostiju koji se zalažu za ljudsko dostojanstvo, ljudska prava. I e, kao što smo već čuli, <clears throat> opća deklaracija o ljudskim pravima inspirirala je više od 80 različitih sporazuma i ugovora koji se <clears throat> eksplicite pozivaju E, na tu deklaraciju. To je dokument koji je najprevedenije na sve jezike, više od 500 jezika. Ogroman posao je napravljen na promicanju ljudskih prava i na zaštiti ljudskih prava. To e, čini čitav niz pokreta, čitav niz vlada kao i civilno društvo. Kolektivno djelovanje u tom smislu bilo je nužno kako bi se i dalje i više štitila ljudska prava. Usprko značajnom napretku u smanjenju siromaštva od 90. godina na ovamo, nejednakost unutar zemalja se je povećala. Čak i tamo gdje se nejednakost uspješno smanjila, još uvijek ostaje na značajno visokoj razini problem nejednakosti prijeti da oslabi jačanje ljudskih prava i primjenu opće deklaracije o ljudskim pravima. Stoga smatram da je smanjenje nejednakosti i zaštita ljudskih prava da su to dvije stvari koje moraju ići rame pod rame. Oni moraju predstavljati jednu te istu bitku i to je jedno od glavnih ciljeva agende 2030. za održivi razvoj. Države članice Europske unije rade na promicanju svijeta koji se temelji na pravilima, na međunarodnom pravu i na multilateralizmu. Na nama je odgovornost da više nego ikada branimo međunarodni pravni korpus o ljudskim pravima, koji je pravno obvezujući i s vremenom da se nosimo sa svim izazovima koji su pred nama. Koji su izazovi pred nama danas i koje se pitanja moramo postaviti? Zašto su ljudska prava ključna u svijetu koji se stalno mijenja? Zašto treba štititi one koje brane ljudska prava? Što je ljudsko dostojanstvo i zašto je važno? kako bolje zaštititi sva ljudska prava, uključujući i izazovne jednakosti. Kako braniti i najbolje štititi poredak koji se temelji na <clears throat> pravilima i multilateralizmom koji je u središtu toga. Kako se e, boriti protiv nekažnjenosti u ovom svijetu koji se toliko mijenja. I za kraj, zašto trebamo braniti pozitivni diskurs o zaštiti ljudskih prava u cijelom svijetu? Naravno, nadam se da će naša rasprava biti plodonosna. Imamo važne goste koje ću e, pomalo predstavljati kako im budem davao e, riječ. Za 10 minuta za početak dajem riječ Michelle Bašle koja je sada e, zadužena za ljudska prava u Ujedinjenim narodima. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta, dragi panelisti, veleposlanici, predstavnici civilnog društva, branitelji ljudskih prava, dragi kolege, dragi prijatelji. Velika mi je čast da danas mogu biti među tako uvaženim panelistima i govoriti ovdje u ime glavnog tajnika Ujedinjenih naroda kako narodi Europe mogu podržavati e, u deklaraciju o ljudskim pravima. Čileanac Santa Cruz koji je jedan od onih koji su napisali tu deklaraciju rekao je da to predstavlja, citiram, zaista istinski povijesni trenutak gdje je postignut konsenzus o vrhunskoj vrijednosti ljudske osobe, čovjeka kao osobe koji e, ne odlučuje e, vrijednost e, i jedna svjetovna vlast, već sama činjenica da on postoji. I dakle, svakome treba omogućiti da živi u miru i razvije vlastitu osobnost. Kraj citata. U proteklih 70. godina bilo je mnogo napretka o zdravstvu, miru, E, obrazovanju i manje se sustavno zlostavljalo mnoge manjine. Ljudi imaju pravo na jednakost da žive bez tiranije, bez eksploatacije i da im se pruže osnovne usluge i da im se otvaraju mogućnosti. Prije mnogo desetljeća upravo u ovoj regiji bio je centar e, strahota drugog svjetskog rata i holokausta. Mm, e, pravda e, se razvila. Demokracije sada rade u čvrstim okvirima gdje vlada pojavna država. Slobodni mediji, civilno društvo omogućavaju otvorenu raspravu na tržištu ideja. Društva su postala uključivija i e, jedni više poštuju druge u nekim slučajevima kazneno su progonjeni oni e, koji su izvršili e, kršenje ljudskih prava. A države sve više i više shvaćaju da moraju raditi na potrebama svojih građana. Nema više vremena kada su tirani mogli nekažnjeno E, raditi što žele. Sada se svi u svijetu pozivaju na opću deklaraciju ljudskim pravima i mnogo toga iz nje pretočeno je u praksu. U preko 70. godina <clears throat> napravio se čitav niz obvezujućih e, međunarodnih sporazuma i e, Mnoge se države na to obvezuju. U mom svakodnevnom radu gdje se bavim mnogim sukovima nije lako naći e, mnogo pozitivno ovih posljednjih 70 godina. Međutim, napravka je ipak bilo i bilo je mnogo pozitivnog, ali moramo još uvijek jako puno napredovati. Dragi prijatelji, ljudska prava su vrlo značajna. Oni su uzrokovali ogromne pozitivne promjene, međutim svi smo mi svjesni sve više turbulentnog i polariziranog svijeta prilikom ove 70. obljetnice. Mnogo toga podriva mir i ostvarivanje zajedničkih ciljeva o ljudskim pravima. Sukobi izazivaju nepodnošljive upatnju. Što se tiče E, prava žena, na njima treba poraditi kao i na pravima LGBTI skupine i mnogih etničkih i vjerskih manjina. I e, u mnogim e, zemljama prijeti se ljudima koji brane ljudska prava ili završe u zatvoru ili su ubijeni. Svi imaju imati prava na reproduktivna prava u zdravstvu, ali često se ta prava zatiru. Čak i u Europskoj uniji koja ima tako značajne e, referentne vrijednosti i mjerila po pitanju ljudskih prava, od slobode pravosuđa e, do e, slobode govora e, i tu se negdje ta prava smanjuju. Čujemo govor mržnje prema migrantima primjerice. Dakle, svi moraju poraditi na tome da se ta ljudska prava svugdje primjenjuju i da nigdje ne nazatuju. Moramo činiti sve za Rome, za osobe s invaliditetom, e, za sve e, one u društvu za koje se moramo pobrinuti da njihova prava budu u potpunosti uključena. Trebamo e, to načiniti kako bismo ostvarili agentu za 2030. o održivom razvoju a isto tako klimatske promjene e, se sve više povećavaju i one donose negativne posljedice po ljudska prava. Danas imamo priliku da ponovno potvrdimo ka važnost multilateralnog i e, intervladinog pristupa. Dakle, moramo primjenjivati odluke koje će se voditi jasnim pravilima međunarodnog prava. Govoriti o migracijama, nacionalizmu, klimatskim promjenama, nejednakostima ekonomskim i socijalnim, slobodi govora, masovnom nadzornu, umjetnoj inteligenciji, e, sve to je značajno i e, to omogućuje da imamo prostor za raspravu, izražavanje. Dakle, u sreži svega toga su e, civilna e, i građanska prava. U okviru međunarodnih zakona moramo okvire koji će biti itekako solidni i koji će omogućiti dobre rezultate. Dio tih okvira sad je pod velikim pritiskom, međutim još uvijek postoji i u velikoj mjeri se poštuje. Međunarodne norme i standarde mora se učiniti razumljivijima i prihvatljivijima oni kojima koji donose odluke. Treba bolje o njime komunicirati i treba obavijesti kako će to biti na korist svim ljudima kada se budu poštovala ljudska prava. Kako je to spomenula Federica Mogherini, ona, ja i Stavros Lambrinidis moramo ukazati i na ono što je nepodnošljivo, ali isto tako moramo pokazati i na pozitivne primjere kada poštivanje ljudskih prava uzrokuje i omogućuje bolja društva, bolje se sprešavaju sukobi <clears throat> na taj način. Svi mi, vlade, udruge, sektor Ujedinjenih naroda, E, privatni sektor, državni sektor, muškarci, žene, djeca, svi moramo e, se boriti protiv toga da nameti e, budu određene zajednice. Moramo se boriti protiv agendi mržnje. Moramo pokazati koliko je značajna ova opća deklaracija o ljudskim pravima koja govori o dobrobiti ljudskog roda. Okrećem se ovdje Europi e, koja radi na izuzetnim ostvarenjima koje je do sada postigla. Europska unija mora raditi na ljudskim pravima i zaista treba predstavljati veliku snagu kao i do sada i ukazati da ljudska prava moraju biti u suštini svih javnih politika. Moramo stvoriti kulturu ljudskih prava, kulturu dijaloga. Moramo ojačati kulturu poštovanja gdje će govoriti raznoradni glasovi. Danas e, obilježavamo dan prava djeteta. Dajmo im nešto što će im zaista moći ostaviti u baštinu. Da sva djeca na svijetu kao i njihova djeca budu mogla rasti u svijetu gdje će dostojanstvo biti samo posebnije razumljivo i gdje će svi biti dio velike ljudske obitelji. Kao što je prije 70 godina rečeno da bi se ostvarilo e, mir i pravda u cijelom svijetu. Grazie, grazie davvero per eh, questo importante contributo. Hvala vam na ovom e, važnom e, govoru. A sada riječ dajem gospodinu Fatu Pensuda, on je tužitelj na Međunarodnom e, kaznenom sudu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi gosti, zastupnici, dame i gospodo. Dopustite da na, na samom početku zahvalim Europskom parlamentu, a posebno njegovom predsjedniku, gospodinu Antoniju Tajaniju, te predsjedniku predsjedniku pododbora za ljudska prava i ovog panela, gospodinu e, Antoniju Panceri, na organizaciji ove konferencije, te što ste me pozvali da vam se obratim. Stvarno je iznimna čast govoriti pred vama, pred ovako velikim auditorijom i pred e, ovakvim e, posebnim govornicima koji zajedno predstavljaju neke od najvećih predanosti u univerzalnom univerzalnoj potražnji za ostvarenjem ljudskih prava i globalnom poredku temeljenom na pravima. Današnji događaj se događa e, u skladu sa nekim drugim e, vrlo važnim obljetnicama ove godine, uključujući obilježavanje stote obljetnice završetka uh, Prvog svjetskog rata, 70. obljetnice potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, te potpisivanja konvencije o genocidu te 20. obljetnice e, od rimskih statuta i uspostave Međunarodnog kaznenog suda. ta nam prilika zapravo nudi mogućnost da razmislimo o razvoju ljudskih prava, o izazovima s kojima se suočavamo, u obrani i jačanju postojećih standarda. Zašto e, Međunarodni kazneni sud nije e, sud za ljudska prava u najstrožem smislu? Njegova, njegov značaj u zaštiti najosnovnijih prava ne može se dovoljno istaknuti. Nakon drugog svjetskog rata čovječanstvo se oporavljalo od katastrofalnog uništenja i raširenog nasilja, neizrecivog, neopisivog nasilja. Uslijed e, na, takvih najgorih e, zvjerstava osno, međunarodna zajednica je mm, odlučila da se takve stvari više nikada ne smiju ponoviti. I zato su se ujedinili i odlučili stvoriti bolji svijet. Iz te intenzivne suradnje e, uspostavljeni su temeljeni, temelji za Međunarodno sud za ljudska prava i Međunarodni kazneni sud. Nakon 70 godina Univerzalna deklaracija ljudskih prava postoje, postaje i dalje univerzalni temelj za međunarodno priznate priznata pravila o ljudskim pravima. suđenja u Nirnbergu i Tokiju su mm, potaknula jednu revolucionarnu promjenu i uspostavila kulturu odgovornosti za zločine. Nakon mm, hladnog rata i nakon strašnih genocida u Ruandi i u zemljama bivše Jugoslavije, Potreba za stalnom institucijom Međunarodnog kaznenog suda postala je očita. Bilo je, bilo je očito tako, tamo gdje se krše ljudska prava i gdje se oskrnu ljudska prava uslijed rata i nasilja. Ne može se ostvariti mir dokle god se počinitelji ne kazne. Međunarodni kazneni sud je iznikao e, iz tog pokreta na konferenciji u Rimu 1998. kao realizacija dugotrajnih želja da se napokon stane na kraj nekažnjivosti e, počinitelja zločina i to najozbiljnijih zločina. Europski parlament je bio ključan u stvaranju političke volje sredinom 90-ih i prikupljanjem podrške za rimski statut i otada je bio vrlo važan bio vrlo važna potpora uspostavi suda. E, sud također ima snažnu podršku 27 zemalja članica Europske unije koje su sve potpisnice e, rimskih statuta. Sve je to vrlo važno zbog toga što osim neovisnog i stalnog Međunarodnog kaznenog suda, Rimski statut je uspostavio i neovisan sustav međunarodne e, kaznene pravde koji se temelji na ključnim konceptima komplementarnosti i suradnje. Te smjerni, prema, po tim smjernicama su rimski statuti i taj sustav jedinstveni i um, zahvaljujući tome sud i ostali akteri mogu e, surađivati na različitim razinama i to i u bilateralnim i u multilateralnim e, okruženjima. Međunarodni kazneni sud i moj e, urad nastoje ispunjavati mandat iz rimskih statuta kako bi se napokon stalo na kraj nekažnjivosti i kako bi se kaznili najgori e, zločini na ovom svijetu. A to je nešto što je stvarno bitno budući da se svakog dana svjedođimo sve većim tragedijama. Eh, u današnjem svijetu vidimo eh, strašna zločine koji se šire eh, po kontinentima i sve to rezultira velikim patnjama. Svake godine nebrojena djeca, žene, muškarci postaju žrtvama nezamislivog nasilja, a nekad i najgorih zločina poput trgovine ljudima. U tom kontekstu moj ured trenutačno istražuje zločine na, svim dijelovima svijeta iz Ukrajine, Nigerije, Kolumbije i Venezuele, Palestine, Filipina i Bangladeša ili Mjanmara. Istražujemo te situacije kako bismo vidjeli je li potrebno otvoriti istragu. Istovremeno potičemo nadležna tijela u zemljama da sama rješavaju i te slučajeve gdje god je to moguće. Isto tako sam zatražio od suca, eh, od sudaca Međunarodnog kaznenog suda eh, da mi daju ovlaštenje za provođenje istrage u Afganistanu. Isto tako eh, analiziramo dokaze navodnih zločina u Gruziji i Burundi, a isto tako radimo na slučajevima središnje Centralnoafričke republike, Libije, Ugande i obale Bjelokosti. Istovremeno e, trenutačno radimo na presudama za počinitelje zločina u Demokratskoj republici Kongo i u Maliju. Osim ovih e, sadašnjih aktivnosti imamo i nekoliko naloga za uhićenje, 15 pojedinaca protiv e, kojih se sumnjiči da su povrijedili da su počinili zločine iz rimskih statuta. Izazov uhićenja osumnjičenika i predaje osumnjičenika sudu podsjeća nas da je e, koliko je nužno osnažiti suradnju svih aktera e, unutar sustava rimskih statuta ako želimo da se žrtvama e, da žrtve ipak imaju koristi od naših od naših institucija. Prošli tjedan se predao Međunarodnom kaznenom sudu gospodin Jekatom, počinitelj zločina u Centralnoafričkoj republici. No, e, progon e, kaznenih e, zločina nije zadatak samo jedne pojedine institucije. Mi u Međunarodnom kaznenom sudu to ne možemo činiti sami i naš sud ovisi o političkoj, diplomatskoj, operativnoj i financijskoj podršci od zemalja potpisnica i ostalih partnera. Suradnja je potrebna kako bi se podigla globalna svijest i suradnja je potrebna ako želimo povećati e, broj zemalja koje sudjeluju u radu Međunarodnog kaznenog suda. Suradnja je također bitna ako želimo e, učinkovito riješiti probleme kršenja ljudskih prava i zločina te zatvoriti napokon, e, te stati napokon na kraj nekažnjavanju, povećanjem koordinacije i razmjeni stručnosti i informacija. Međunarodna kaznena pravda je globalni projekt, a korisnik toga je cijelo čovječanstvo i svi mi dijelimo odgovornost kako bismo osnažili te ciljeve. Kako se međunarodni e, zločini prilagođavaju globaliziranom i digitaliziranom svijetu i mi moramo e, to učiniti. I na sudu se trenutačno bavimo tim izazovima, želimo se uhvatiti u koštac sa prednostima modernog vremena i to posebno kroz povećanje kapaciteta za prikupljanje dokaza. Na primjer, prilikom izdavanja naloga za uhićenje gospodina Mahmuda e, Alverfalija, moj se ured značajno oslonio na videosnimke video snimke i dokaze na socijalnim medijima, na društvenim mrežama. No, ipak možemo učiniti još više. Mnoge organizacije posjeduju jedinstveno znanje o brojnim različitim e, temama i zemljopisnim područjima na kojima radi naš ured. Tamo gdje e, sud ne može e, djelovati na terenu, prikupljani podaci i digitalni dokazi koje prikupljaju druge organizacije mogu biti itekako ključni. I to je posebice važno u suradnji sa organizacijama koje prve dolaze na teren nakon samog događaja. Kroz povećano partnerstvo i kroz razmjenu informacija u takvim e, slučajevima možemo osigurati očuvanje ključnih dokaza i ograničiti prolazak vremena između prikupljanja dokaza te e, od momenta kad su počinjeni zločini. I na kraju mi kao međunarodna zajednica imamo dužnost e, koordinirati naše korake kako bismo spriječili daljnje nasilje te mm, dovesti pred pravdu one koji profitiraju od najgoreg e, kršenja ljudskih prava. Dame i gospodo, danas dok e, razmatramo, dok razmišljamo ovih 70 godina od potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i neprestano radimo na širenju sustava međunarodne, e, međunarodne pravde i međunarodnih propisa o ljudskim pravima, moramo analizirati što smo do sada postigli. Danas je univerzalno priznato da svi ljudi imaju prava i da dostojanstvo svakoga od nas mora biti zaštićeno. Više ne prihvaćamo da žrtve najgorih oblika kršenja ljudskih prava moraju trpjeti u tišini. Ne možemo, ne prihvaćamo više da počinitelji tih najgorih zločina e, pobjegnu od pravde. Kao što je visoka povjerenica Europske unije Federica Mogherini sama rekla 13. rujna ove godine. Kada se žrtve osjećaju bespomoćno, kada se zločini ne kažnjavanju, tada je pomirenje mnogo teže postići. Kažnjavanje odgovornih je odgovorno ako želimo izgraditi čvrste temelje za mir. I moram se složiti s njom i s njenim pozivom da osnažimo naše globalne institucije te da e, izgradimo snažni i učinkoviti multilateralni sustav. Stvarno su nam potrebne organizacije koje idu iznad e, granica u službi čovječanstvu. Međunarodni kazneni sud je pravni instrument e, za cijelo čovječanstvo moramo se prisjetiti riječi rimskih statuta koji u svojoj prijambuli e, kaže da su svi narodi povezani zajedničkim vezama i da se taj osjetljivi mozaik može uništiti u bilo kojem trenutku i to e, kroz masovne zločine koji su međunarodni u svojoj prirodi. Cijenim podršku koju Europski parlament, e, njegovi zastupnici i svi drugi E, pružaju Međunarodnom kaznenom sudu kao e, mogućnosti i snažnim alatom da se e, zaustavi nasilje i zaštiti ljudska, ljudsko dostojanstvo. Naš zadatak nije jednostavan, ali moramo napredovati i biti ujedinjeni u borbi protiv nekažnjavanja vjerujem da zajedno možemo raditi na novom svijetu u kojem će biti manje sukoba, u svijetu koji će e, poštovati sve svoje stanovnike u svim dijelovima svijeta. Hvala vam na pozornosti i veselim se razgovorima sa svakome od vas. Hvala vam. Grazie, grazie. Hvala Hvala e, na vašem obolu. I sada ćemo dati riječ Stavrosu Lambrinidisu, posebnom izaslaniku Europske unije za ljudska prava. Hvala lijepa. Dragi predsjedavajući, dragi Antonio, dragi prijatelji, mi smo ljudska bića, nismo životinje. Ne možete me šutnuti, ne možete me ubiti, ne možete me baciti u zatvor. Ne možete me tretirati kao životinju zato što me ne volite jednostavno zato. I, za, I to zato što imam ljudsko dostojanstvo. To je glavna stvar koju je rekla opća deklaracija o ljudskim pravima prije 70 godina. Mi imamo ljudsko dostojanstvo. Bilo koja kultura, vjera, sustav ili regija u svijetu, pogledate li ih, vidite da je to u središtu e, njihovog sustava vjerovanja. Ljudsko dostojanstvo je svugdje dio filozofije e, svijeta i života. Ali ipak e, autoritarne osobe u svijetu, autoritarni režimi, diktatori ne vole to veliki čelnici koji žele skršiti svoje ljude, e, podvrgnuti pod svoje mišljenje, staviti ustanove svoje države pod svoju kapu. Oni ne podnose uključivost, ne, ne e, priznaju pravnu državu, pokušavaju postići da mrzimo jedne druge i da jedni druge gledamo očima mržnje životinja. Hoćemo li mi dopustiti da to naprave? Hoćemo li? Europski parlament kaže ne, Europska unija kaže ne, već godinama kažemo da nećemo, usprkos našim nesavršenostima, usprkos poteškoćama u svijetu prilikom promicanja prava. Kažemo da to nećemo dopustiti usprkos tome e, što e, i zahvaljujući tome e, i usprkos tome što ti koji krše ljudska prava ih sve bolje izvoze drugima. Često mi se kaže zašto vi iz Europske unije stalno izvozite borbu za prava homoseksualaca. Pa u našem dijelu svijeta ih, ih ne volimo. E, e, zašto se protivite smrtnoj kazni? Pogledajte ispitivanje javnog mjenja u našoj zemlji. 90% naših građana zalaže za smrtnu kaznu. Zašto ne govorimo o, o novcu? To je ono što nas veže. Ja na to vrlo često odgovaram. Ako želite govoriti samo o novcu, onda ste na krivom mjestu s krivim ljudima. Jer neki ljudi govore samo o novcu, ali mi smo izašli iz najgore grata na svijetu i najgorih kršenja ljudskih prava i 70 godina kasnije mi smo najmiroljubiviji, najmirniji E, i e, dio svijeta i e, svijet gdje ima najviše blagostanja. Ovdje u Europskoj uniji. Zašto? Zato što sve temeljimo na ljudskom dostojanstvu. Sve drugo izgrađeno je na klimavim temeljima. Hoćete li raditi s nama, morate raditi na ljudskim pravima. Ima još jedan razlog tome, a to je kao što je Michelle rekla, svi oni koji se bore za sve one u svijetu koji su potlačeni, koje se, prema kojima se ponaša kao prema životinjama. Svi dakle koji biju tu bitku ne štite samo manjinu tu ili tamo. Mi štitimo stvaranje ogromnog, snažnog, mirnog društva. Jer svako društvo u svijetu e, gradi se upravo na poštivanju na, stotina, na stotine manjina. Vi ste u jednoj prostoriji u većini, možda zbog vašeg spola, i vi mislite da možete tek tako samo početi tlačiti drugu manjinu u toj istoj prostoriji vi ste u unutar vaše većine manjina, možda zbog e, političkih uvjerenja, zbog seksualne orijentacije, zbog invalidnosti ili vjeroispovijesti. U trenutku kada vi imate snagu većine i odlučite da to možete iskoristiti kako biste se prema nekom drugom ponašali kao prema životinji, otvorili ste vrata pakla. Zapravo otvorili ste vrata tome da vas netko drugi tretira poput životinje, jer svi mi smo manjina. Federica Mogherini je spomenula da sada prilikom 70. obljetnice ljudskih prava mi iz Europske unije i Ujedinjeni narodi odlučili smo poslati pozitivnu poruku. Znate li zašto? Zato što svi oni koji pokušavaju kršati prava nam e, godina već govore da su ljudska prava jednostavno nešto što je neostvarivo. E, zašto dolazite se miješati u moje poslove? Jer i vi u Europi imate probleme. E, ne kažu pa svi imamo probleme, pokušajmo ih riješiti zajedno. Oni jednostavno kažu pustite me na miru i ja ću vas pustiti na miru. Osim toga, pokušavaju nas podijeliti, pokušavaju da učiniti sve kako bismo jedni druge zamrzili. I pokušavaju također tvrditi da raditi za ljudska prava ne vrijedi. Ne, upravo suprotno. Svakog dana, e, evo Mišel Bašle, svi su vam rekli da imaju iskustva da se svijet promijenio zahvaljujući ljudskim pravima. Onih 13 zemalja je to reklo u New Yorku. Predstavili su e, primjere, konkretne primjere o ljudskim pravima putem koji su promicali gospodarski razvoj u svojim zemljama ili održivu sigurnost ili mirna društva i ženska prava. Tunis je konkretno govorio o novom zakonu protiv nasilja nad ženama. Vrlo jako civilno društvo omogućuje da taj zakon zajedno s vladom stupi na snagu. U Burkini Faso se govorilo o napretu ljudskih prava i promatraju kako predsjednik nadzire gospodarski rast u zemlji i razvoj kako bi se svi jednakomjerno razvijeli i kako bi e, riječi popratila dijela. A e, ta zemlja je pristala na to da bude predmeta kompromatranja jer oni su prihvatili da je civilno društvo promatra, oni su shvatili da je najbolji način da se osigura da dođe do gospodarskog rasta i razvoja da je to upravo poštivanje ljudskih prava. Mi ovdje iz Europske unije želimo raditi s Ujedinjenim narodima i sa specijalnim izaslanicima i izvjestiteljima za ljudska prava njenih naroda. Dakle, mi smo se opredijelili za multilateralni sustav, za pravnu državu, za vladavinu prava, dakle, a ne za e, vladavinu putem prava. Mi želimo dakle vladavinu pravo, želimo pravnu državu. Mi smo opredeljeni raditi za civilno društvo, čak i kada se međusobno ne slažemo i često e, se ne slažemo e, kada e, mi dođu mnogi predstavnici civilnog društva uglavnom ne dolaze da mi čestitaju na dobrom obavljenom poslu, već e, kažu da nešto nije u redu što sam napravio. Jednostavno, e, u tim trenucima uvijek e, nam to omogućuje da se pogledamo u zrcalo i pokušamo poboljšati to što radimo. Mi želimo nastaviti raditi na tome da ljudska prava kod nas budu još i bolja jer nitko u tome nije savršen. Ono što e, e, zlikovci pokušavaju e, učiniti jest da mi padnemo u dvije zamke. Jedno je intelektualna klopka. Budući da su ljudska prava nešto je teško ostvariva i što nitko nije po tom pitanju savršen, da smo svi jednako nesavršeni. Ali e, to nije tako. Apsolutno je točno da po pitanju ljudskih prava nitko nije savršen. Međutim, postoji razlika između onih koji imaju ustanove, neovisne sudove, neovisne ustanove, neovisne parlamente poput ovoga koje uvijek prisiljavaju sustav da bude bolji po pitanju ljudskih prava. Postoji razlika između njih i oni koji krše ljudska prava bespoštedno. Postoji razlika dakle između te dvije kategorije i upravo zato Europska unija posvećuje toliko puno vremena da kritizira javno i privatno one države koje krše ljudska prava. Međutim, istovremeno one se ujedinjuje sa svim onim zemljama koji žele s nama surađivati da izgrađuju sudove, neovisne medije Dakle, da stvore one mehanizme koje stvaraju dodanu vrijednost. Zaključno, dopustite mi da kažem sljedeće. Na početku sam spomenuo da neki ne vole e, ljudska prava i koji nas žele okrenuti jedne protiv drugih. Moramo se tome oduprijeti. E, mogu citirati Mandelu, svi citiraju Mandelu i ja ga citiram, a ono što ja citiram je sljedeća rečenica. Nitko se nije rodio s mržnjom. Nitko se nije rodio s mržnjom. Ako vas netko može naučiti kako da mrzite, može vas netko naučiti i kako da volite. Imamo E, naučili su nas da mrzimo i te kako u različitim dijelovima svijeta. Međutim, ako svi koji smo u ovoj dvorani, braniteljskih prava, zastupnici, predstavnici vlasti, dobitnici nagrade Saharov, ako svi odemo i odlučimo prestati s zapasti u mržnju, onda jednostavno možemo graditi svijet gdje će se više voljeti. Je li problematično to reći? Mi smo stalno govorili e, kako su ljudska prava pravni instrument. I u tom smislu apsolutno je točno. Države to moraju izvršiti zato što su se potpisom na to obavezali. Međutim, u cijelom tom kontekstu zaboravili smo da prosječnom čovjeku to kažemo na način koji on shvaća, koji on, e, iz kojeg će on shvatiti zašto te vrijednosti postoje povrh zakona, je da do tih zakona ne bi bilo ni došlo da tih vrijednosti nije bilo u prvom redu. I uopće me ne smeta strastveno govoriti o ljudskim pravima, niti reći da u konačnici želim stvoriti više ljubavi. Neću dopustiti da oni koji nas mrze i koji nas žele podijeliti pobjede. Ne, to je nešto što ne smijemo dopustiti. Hvala. Grazie, grazie Stavros. Hvala ti se na tvom govoru, a sada riječ dajemo gospođi Emily O'Reilly. Ona je europska, europski ombudsman. Hvala vam gospodine Panceri, dame i gospodo. Drago mi je da mogu govoriti na ovoj konferenciji i hvala parlamentu što ste me pozvali da vam dam i naše gledište u obilježavanju potpisivanja univerzalne deklaracije e, ljudskih prava. Taj dokument nije nikada trebao biti, ni nije nikada mogao biti nešto statično, zato što se mijenja i kroz vrijeme i kroz sve promjene koje svijet donosi. Članci se tumače kroz nove stvarnosti i nove perspektive. A nikad se ne smije izgubiti iz vida e, osnovne vrijednosti i sama srž tog dokumenta. Stvaranje ureda pravobranitelja, to jest ombudsmena mm, u svijetu u prošlom stoljeću je bio samo jedan od načina ostvarenja prava iz deklaracije. Ključna uloga e, pravobraniteljice jest da zaštiti građane od zloupotrebe, e, zloupotreba države i izjednačava neravnotežu moći između građana i države kroz korištenje meke moći, te u zemljama gdje je vladavina prava snažna, kroz e, sukladnost uprave koja prihvaća preporuke ureda ombudsmena. Na taj način odražavamo ono što stoji, to jest namjeru univerzalne deklaracije, a naš rad zapravo je kao upozorenje na to da se da treba postupati u skladu sa temeljnim pravima. Neki ombudsmeni u Europi i diljem svijeta imaju vrlo jasne funkcije kad je riječ o zaštiti ljudskih prava. No kao e, ombudsman u Irskoj i sada kao europski ombudsman ja sam odlučila ne pozivati se na pojam ljudskih prava kad predlažem rezoluciju nekom državnom tijelu. E, zato što unatoč toj retorici, čak iako je dobro namjerna, državna tijela ponekad e, vide zahtjeve koji su vezani uz ljudskih prava kao teške. E, stoga je, vrlo, stoga jednostavnije govoriti o administrativnim pogreškama i postupovnim pogreškama, iako je krajnje rezultat zapravo e, ostvarenje prava pojedinih građana na neko temeljno pravo, bilo da je to e, stambeno zbrinjavanje, socijalna zaštita ili zdravstvena zaštita. zaštita. Naravno, većina od tih tema je tek spomenuta o pod nadležnošću zemalja članica Europske unije, a ne Europske unije. Žalbe koje često dobivam su vrlo različite i odnose na transparentnost ili na nejasnost eh, pravila europskih propisa, ehm, na postupovne pogreške u kršenju eh, propisa Europske unije, a nekad i na etička pitanja ili čitav drugih tema te kršenja eh, povelja temeljnih prava Europske unije. E, no, te teme se mogu doticati svih nas, možda ne na način koji je uvijek e, jasan. Stoga sam uključila kolege iz zemalja članica u rješavanje nekih od tih pitanja kako bismo zajedno radili i kako bismo europskim građanima donijeli rezultate te podijelili naše rezultate na međunarodnoj razini. Zajedno smo radili istražujući na koji način Europska agencija za upravljanje vanjskim granicama Frontex i zemlje članice e, postupaju prema tražiteljima azila kojima je azil odbijen kada se vraćaju u treće zemlje. Isto tako sam radila sa e, drugim ombudsmenima kako bismo osigurali e, kako bismo osigurali da se štite ulaganja iz zemalja koje se smatraju nestabilne i da to zapravo ne predstavlja, ne dolazi u sukob sa obvezama o poštivanju ljudskih prava prema sporazumima Europske unije. No, te, ta dve teme su jasna zaštita ljudskih prava, no e, ja i kolege smo također surađivali u e, pregovorima oko lobiranja u pregovorima oko transparentnosti kod lobiranja unutar Europske unije. Naravno da lobiranje onih koji imaju posebne interese ide protiv javnog interesa kad je riječ o zaštiti okoliša, javnog zdravlja, digitalnom gospodarstvu i tako dalje. I na kraju sve to može rezultirati e, kršenjem ljudskih prava. Vjerujem da e, bilo kakav nedostatak transparentnosti kad je riječ o utjecaju na javne politike što uključuje recimo pitanja poput zapošljavanja bivših dužnosnika institucija u privatnom sektoru, da se to treba gledati kao e, na ljudska prava 21. stoljeća. Isto tako, jako je važno pratiti vezu između lobiranja u Briselu od strane duhanske industrije te utjecaja na, te utjecaja na ravno zdravlje ili veze između automobilske industrije kad je riječ o skrivanju točnih e, podataka o emisijama te utjecaju toga na okoliš i na kraju na zdravlje ljudi. Lobiranje, u e, lobiranje koje se odnosi na e, uredbe o bankarstvu ili financijske uredbe također može imati utjecaj na ljudska prava. Danas je svijet mnogo povezaniji nego 1945. Odluke koje se donose u Briselu ili u Washingtonu često dovode do nenamjernih posljedica. Odluke o dereguliranju bankarskog sustava u SAD-u e, pomogle su da nastane kriza iz 2008. godine koja je ugrozila živote mnogih ljudi i na našem kontinentu. No i europske banke su tu odigrale svoju e, ulogu, ulagale su u nestabilno e, stambeno tržište u SAD-u i na taj način stvorile rizik koji je onda se odrazio na obje strane oceana. Promjena politika vezanih u klimatske promjene u SAD-u će sigurno e, se osjetiti i na ono drugim dijelovima svijeta. Klimatske promjene vode do uništenja okoliša i poljoprivrede, to prisiljava ljude da e, migriraju i to onda stvara socijalne i političke pritiske koji su nam danas itekako očiti. I nitko nije imun na to. Možda mislimo da muke poljoprivrednika u zemlju razvoju koji se moraju seliti zbog klimatskih promjena nema nikakve veze s nama. No kada e, dođe do e, nemira i opresije zbog nedostatnih resursa i migracija, to onda uzrokuje još više migracije, a to onda vrši političak pritisak, političke pritiske i u našem dijelu svijeta i tada tako se krug zatvara i zbog toga je jako važna da ta povezanost se proširi na sve mreže koje se bave zaštitem ljudskih prava i kako bismo svi zajedno e, radili i naučili iz loših odluka te pokušali to promijeniti. Moj ured je također sudjelovao e, u istragama <clears throat> oko trgovinskih sporazuma između Europske unije i drugih dijelova svijeta e, kako te trgovinske odluke ne bi e, negativno utjecale na ljudska prava u ljudima koji žive jako daleko od Brisela. Isto tako pokušavamo osigurati da mladi koji se zapošljavaju kao stažisti u Europskoj službi za vanjsko djelovanje e, imaju jednake prilike i da budu naravno e, plaćeni kako i zaslužuju. Kao ombudsmeni pokušavamo odraditi naš posao time što e, prisiljavamo državne uprave da stavljaju građana ispred i u sred svog e, rada i u sred svog djelovanja. Univerzalna zajednica ombudsmena je ponosna sa ulogom koju obavlja i e, ponosna je time što daje živ, neprestano daje život univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Thank you, grazie. Hvala lijepa, a sada ćemo dati riječ e, Patriku Gasparu, predsjedniku Otvorenog društva. Hvala lijepa, hvala e, svima koji su danas došli kao uvaženi panelisti i ja sam ponosan što danas predstavljam civilno društvo na ovom panelu. Dolazim ovdje vrlo poznisno, ali također i s osjećajem žurnosti u djelovanju koji uključuje i određenu dozu smijenosti. Ai Weiwei bio je danas na ovoj konferenciji dok je bio u zatvoru svima nama je tražio da budemo građani opsjednuti traženjem da vlast polaže račune. Biti obsesivan građanin dobro je opisati, dobro je na taj način opisati civilno društvo. Kada se pisala deklaracija o ljudskim pravima, Eleon Roosevelt je eh, rekla gdje počinju ljudska prava na malim mjestima blizu kuće to su prava pojedinih ljudi su eh, susjedstva u kojem neka osoba živi, škola u koju ide, e, tvornica u kojoj radi. Naše e, otvoreno društvo pokušava pomoći upravo tim ljudima, e, onima koji pomažu Sierra Leone, u telefon za pomoć u Rumunjskoj, i tako dalje. Ovo je ključan trenutak za ljudska prava u cijelom svijetu. Međutim, u ovom kritičnom trenutku e, ljudska strana ljudskih prava često se zanemaruje. Pravo se često čini kao abstraktno pravno načelo, a ne kao nešto što je vitalno za ljude koji žive u jednoj zajednici, u tim malim mjestima političari iz e, nekih zemalja, uključujući i moje zemlje, su jako se okrenuli i to baš u zemljama gdje su nekada prednačili u zagovaranju ljudskih prava. Ljudi u mnogim zemljama ispravno smatraju da je globalizacija zatrla ljudska prava ili nije omogućila da napreduje. Prečesto to iskorištavaju oni koji svojom jakom pozicijom sve kontroliraju. A e, represivne vlade i čelnici stalno nalaze nove argumente kako bi podrivali praktičnu mogućnost da se e, uživaju prava. Ovdje u ovoj instituciji imamo dobar primjere i pozitivne primjere. Svi možemo govoriti o nekim pozitivnim primjerima i pozitivnim ostvarenjima. Međutim, izazovi pred nama su u ovom času ogromni. Mladi ljudi e, su odrasli s tim pravima, ali e, oni su s njima odrasli i misle da ih mogu uzimati zdravo za gotovo. Nisu svjesni da nad njima moramo svakodnevno bijeti. Moramo razmotriti i, svi, i misli na sve one koji danas nisu ovdje s nama jer nisu dobili vizu ili jer su u zatvorima ili su žrtve represije jer su se javili na međunarodnim forumima. Ove godine velik broj e, aktivista ljudskih prava je ubijen. I ja ovdje sjedim umjesto Usmana Kavale iz Turske. On je E, učen čovjek i veliki zagovornik ruskih prava koji je zbog toga zatvoren. Ja sam ovdje ime 13 prosvjednika iz Južnoafričke republike koji su prije nekoliko e, godina bili uhićeni, ali su jučer pušteni zahvaljujući e, Vrhovnom sudu prema načelima slobode govora. Žao mi je da na prevelikom broju mjesta na svijetu mnogi čelnici ne govore specifično o pravima, ne govore dovoljno konkretno. Često kada govore o njima, to govore na forume poput ovih u općim načelima, ali rijetko u konkretnim situacijama gdje se ljudska prava krše. Potrebno je današnje vrijeme braniti one koji brane ljudska prava, a drugo je moramo imati vrlo snažna prava, naročito moramo to podastreti našim e, vladama koje e, kako bismo ih pozvali na odgovornost. E, vlasti često žele izbjeći nadzor i e, predstavljaju i opisuju da e, civilno društvo i udruge kao problem. E, sindikati, udruge nazivaju ih stranim agentima i tvrde da su potrebna nova pravna sredstva prinude. Bojim se da su neka društva zapala u tu zamku jer e, na taj način ta društva ograničavaju oni koji mogu govoriti. Problem u Rusiji je taj zato što nešto civilna e, udruge ne postoji već zato što su u rukama kleptokrata. U e, problem je bio što je od tega odlučio pucati na studente i strpati u zatvor tužitelje. I primjera ima vrlo mnogo u tom smislu i to se odloči pažnju od loše upravljanje neke države. A kao novine uvedeni su nadzor nad medijima i mnoga propaganda na internetu. U međunarodnom kontekstu jedini narodi ostaju vitalni e, trenutak vitalno mjesto za branu ljudskih prava. I nadahnula me Michelle Bachelet, ona je jako uspješno bila do sada, pred njom je ogroman posao. Kao što smo već čuli, e, u lipnju e, e, u Ujedinjenim narodima moramo se smijono nositi sa svime ovome. Moramo biti smijani, e, tražiti to od čelnika, tražiti to od Europskog parlamenta, treba zalagati za braniteljskih prava. Primjerice za one u Mađarskoj koji su organizirali prosvjede i javno govorili o napadima na civilno društvo, kako se to odražava na njihov rad i utječe na njihove živote. Pravo nije samo odgovornost građanskog društva. Međunarodne i regionalne organizacije poput onih koji su danas ovdje zastupljene, baš kao i nacionalne vlasti i e, privatna poduzeća moraju biti budno pasti da se to ostvari. Ima četiri načina da se to ostvari. Prvo, e, moramo ukazivati na to da ljudska prava postoje kako se loše vlade ne bi mogli skrivati u mraku. Drugo, moramo i dalje pružati zaštitu skupinama koje rade na e, zaštiti ljudskih prava. Regionalne i nacionalne i supranacionalne organizacije moraju raditi na tome i e, moraju izredovno pozivati civilno društvo da ih se njihova glas čuje i e, tako kad je Usman Kaval uhapšen da onda postoji e, jedan govor koji će ga zaštititi. Nadalje, govoriti javno ovdje u Europskom parlamentu govorimo i želimo e, da Europska unija štiti u sukladno članku drugom sva ljudska prava. I isto tako nove tražit to, treba tražiti od novih povjerenika kada stupe na to mjesto 2019. godine. I na kraju poslovni sektor ne može se dobro imati dobra ljudska prava i poslovati u svijetu gdje vlada velika korupcija. Trebaju dakle funkcionirati svi ideali otvorenog društva. Prošle godine se smatra da je izdvojeno 40 milijardi eura na, e, e, na e, kada se gleda koliko je poreza utajilo. Čak i despoti bi sigurno promotrili taj novac kada bi znali veličinu tih brojki u svjetskim razmjerima. moramo e, dakle upućivati na naša prava i moramo reći koliko se prava krše na internetu. Mi iz otvorenog društva e, vidjeli smo kakva je situacija bila gdje se na Facebooku e, pokušalo ismijati našu zakladu i našeg osnivača E, Đorđa Soroša. Ovdje javno e, se e, želim ukazati na ovaj čin. Zaključno želim pokazati da je u pitanju integritet Europskog parlamenta. Europski parlament je glas naroda Europe i nje, glas Europskog parlamenta mora se čuti, naročito u svjetlu predstojećih europskih izbora vi zastupnici ste prije dva mjeseca izglasali rezoluciju o Mađarskoj i pravnoj državi. A sada morate nastaviti raditi o tome i raditi, raditi na, e, i trebate pokazati kako Europska unija zaista e, dijelima prati svoje riječi želim reći da je naša kolektivna vizija, vizija društva koja će biti pravično, mirna i koja će biti puna jednakosti. Međutim, vizija sama po sebi nije dovoljna. Mi moramo i glasno o tome govoriti ako želimo da uopće deklaracije o ljudskim pravima kada doživi stotu obljetnicu i da se ostvari riječi Eleanor Roosevelt, a to je da ljudska prava budu svugdje oko nas. Ne možemo se ne slagati s vama. Naravno, moramo rušiti ove zidove. nemam nikakav prigovor na to, slažem se sa vama. I sada dolazimo do sljedećeg. Imamo mm, nešto vremena da čujemo pitanja i komentare. Imamo sada još dva kratka govora. Dvoje djece iz UNICEF-a, Elize i Ivana. Najprije ću dati e, riječ Elizi. Izvoli. Ja sam Eliza iz Italije. Brine me situacija koju proživljavaju mladi i djeca poput mene u Siriji i u Libiji. To što moraju napustiti svoje kuće i mnogi budu i ubijeni. Da se ja nađem u ratnoj situaciji, ja bih tražila sigurno mjesto za svoj život. Kao što je već rečeno, univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, svi ljudi moraju živjeti u miru, bez obzira na to odakle dolaze. Tako da, to je, ovo je pitanje za gospođu Bašele. Kako Europska unija i UN mogu pomoći i osigurati da se zaštite djeca? Hvala. Eliza, a sada Ivan. Dobar dan, dame i gospodo. Nedavno sam na internetu pročitao članak koji me se posebno dojmio o nasilju u obitelji i naročito nasilju nad ženama i djevojčicama. Zaista me iznenadilo da ima toliko nasilja i da tako malo ljudi za to zna i u kojoj mjeri se te djevojke osjećaju krivima, a zapravo su žrtve. Uskoro ću postati odrastao i zato vas želim pitati. Osim uloge koje obnašate u organizacijama koje zastupate, kao ljudska e, bića što savjetujete tim ženama i djevojčicama žrtvama nasilja? Ovo su dva vrlo dobra pitanja. A sada bih dao dvije minute predstavnicima civilnog društva ili zastupnicima koji su ovdje. Najprije ću dati riječ gospođi iz Senata u Belgiji. Hvala vam gospodine e, predsjedavajući. Najprije hvala gospodinu Gasparu što nas je podsjetio na Osmana Kavala koji je u zatvoru već godinu dana. Jednostavno zbog toga što je želio podržati organizacije civilnog društva u Turskoj i htio istaknuti u kakvom su teškom položaju te organizacije u Turskoj te upozoriti na situaciju s ljudskim pravima u toj zemlji. Također želim istaknuti potrebu za učinkovitom suradnju između multinacionalnih organizacija, Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta i udruga civilnog društva. I još bih istaknula E, ono što je rekao gospodin Lambridinis. Posebno me dirno kad je rekao da ako su nas mogli naučiti da mrzimo, mogu nas naučiti i da volimo. Isto to smo čuli jučer kada smo razgovarali sa Izraelcima i Palestincima, sa jednim gospodinom iz Izraela, jednim iz Palestine. Oboje su izgubili svoje kćeri i danas pokušavaju ponovno izgraditi svoje živote između ostalog i kroz povjerenje. Oni su govorili pred mladim Belgijancima i mislim da je to velika lekcija za sve nas i za budućnost. Htjela sam to podijeliti sa vama. Thank you. E, ora Ibrahim. Hvala vam. Sada gospodin Ibrahim iz Centra za ljudska prava. Hvala gospodine predsjedatelju. Dopustite da iskoristim priliku kako bi apelirao na Europsku uniju. Europska unija mora revidirati smjernice o provedbi za ljudska prava, smjernice za ljudska prava, jer situacija je doista jako loša. Mi smo žrtve opresije i Europska unija mora učiniti sve kako bi osigurala poštivanje naših prava, ljudskih prava. Ahmed Mansour and Dr. Mohamed Rukun, United Arab Emirates, Nabil Rajab and Abdel Hadi Al Khawaja in Bahrain, and all other detained activists across the region. Dakle, to se odnosi na sve ostale aktiviste koji su pritvoreni. Potrebni su nam glasovi koji će dovesti do toga da ne bude teroristi oni koji koriste situaciju. Dakle, ne postoji dovoljno prostora za civilno društvo. Potrebne su hitne mjere kako bi obranili aktiviste za ljudska prava u ovoj regiji. Potreban nam je proaktivni pristup. Nije dovoljno samo reagirati kada se tako masivno krše ljudska prava. Radi se o tome da moramo spašavati ljudske živote u Jemenu. Vrlo je važno da Saudijska Arabija više, da se više ne šalje oružje u Saudijsku Arabiju. Potrebna nam je potpora Europske unije i svih njezinih institucija, odnosno svih institucija koje djeluju u ovome području. Puno hvala. Hvala. A sada Simona Surijano, zastupnica iz Talijanskog parlamenta, ima riječ. Hvala i puno vam hvala što ste mi dali mogućnost da i prije podne i danas popodne govorim i da sudjelujem na ovoj konferenciji na visokoj razini. Dakle, radi se o 70. obljetnici opće deklaracije o ljudskim pravima. Još uvijek raspravljamo o tome što možemo učiniti i što trebamo učiniti. Doista izazovi su sve veći. Živimo u globaliziranom i digitaliziranom svijetu i stoga je provedba određenih načela doista vrlo složena, vrlo teška i ponekad je jako teško postaviti granicu između onog što je ispravno i što je loše. Italija se u tom području obvezala na čitav niz inicijativa na međunarodnoj razini. Radi se o poticanju upoštivanja ljudskih prava, a odbor za vanjske poslove talijanskog parlamenta se posebice koncentrirao na ljudska prava. Mi smo pokrenuli čitav niz istraga vezano uz jednakost spolova, nasilje nad vjerskim manjinama, i vezano uz međunarodnu trgovinu. Ne smijemo zaboraviti da se često da često i e, međunarodni trgovinski sporazumi dovode do promjena i do e, promjena u socijalnom području, području ljudskih prava. Uskoro ćemo uspostaviti i odbor za ljudska prava u okviru jednog pododbora i dopustiti da podsjetim na to da je Italija članica Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Dakle, radi se o zaštiti ljudskih prava, tu je potreban čitav niz mjera Potrebne su specifične mjere i u području e, civilnog stanovništva i Italija radi na uvođenju mjera za osiguranje blagostanja i za borbu protiv siromaštva jer siromaštvo je nažalost još rasprostranjeno u Italiji. Osim toga mi želimo dostojan pristup svijetu rada i obrazovanje za sve. Dakle, to su mjere koje trenutačno uvodimo. Osim toga uvodimo i mjere protiv sukoba interesa jer e, sve to vodi ka zaštiti ljudskih prava. Dakle, trenutačno poduzimamo vrlo važne korake i jasno je da je još dalek put pred nama i da izazovi postaju sve složeniji i stoga mislim da je potrebno da se Europska unija umješa na određenoj razini kada je riječ o socijalnim pravima, pravima građana jer e, to će biti velik doprinos Italiji i svima državama članicama u provedbi tih mjera. Puno hvala. Hvala. A sada riječ ima Rafael Šelazar. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Ja sam izvršni direktor organizacije za za zabranu smrtne kazne, dakle mi se zalažemo za zabranjivanje smrtne kazne i mislim da danas govorimo o vrlo važnim pitanjima. Kao prvo, radi se o standardizaciji ljudskih prava. Taj proces je pokrenut, dakle i ovaj koncept univerzalnosti Zatim članak treći govori o tome da svatko ima pravo na život i na sigurnost, na slobodu. To pravo na život je polazišna točka kada govorimo o zabranjivanju smrtne kazne diljem svijeta. To je prvi korak u smjeru standardizacije i zabranjivanja ukidanja smrtne kazne. I ovaj zapisnik te protokol i protokol Američke konvencije i mnogih drugih e, možete pročitati, oni su javno dostupni. Želim naglasiti koliko je važan ovaj univerzalni karakter opće deklaracije o ljudskim pravima kada govorimo o zaštiti ljudskih prava. 10. listopada ja sam posjetio Kinu u društvu mnogih odvjetnika i intelektualaca i posjetili smo političke zatvorenike. To su aktivisti za borbu za ljudska prava i oni su nas zamolili molim vas nemojte dopustiti da kineske vlasti da kineske e, vlasti iznose svoju verziju o ljudskim pravima u drugim zemljama. Dakle, morate upočivati na univerzalni karakter prava na život, e, prava na zabranu e, smrtne kazne, prava na izražavanje, slobodno izražavanje mišljenja i tako dalje. Dakle, ljudska prava su svuda ista u Iranu, u Saudijskoj Arabiji, u Kini, u SAD-u ili u Europskoj uniji svuda govorimo o istome. Dakle, pravo na život je svuda jednako. I zadnjih nekoliko desetljeća, u zadnjem desetljeću smo dosta dobro napredovali po pitanju ukidanja smrtne kazne. Više od dvije trećine članica Ujedinjenih naroda više nema, odnosno ne prakticira smrtnu kaznu. 27. veljače ovdje u okviru ovog foruma ćemo održati idući svjetski kongres o ukidanju smrtne kazne. Ja vas sve srdačno pozivam, sve ovdje u vječnici prisutne i predsjedavajućeg, molim vas dođite na naš kongres o ukidanju smrtne kazne kako bi mogli govoriti o budućoj strategiji. I mislim da ćemo tako najbolje napredovati zato što ćemo stvoriti jednu frontu, oblikovati jednu frontu i samo tako ćemo najbolje napredovati. Ovaj kongres koji sam spomenuo predstavlja vrlo važan korak unaprijed i želim se zahvaliti svima koji sudjeluju u organizaciji kongresa. Osim toga na kraju još jedan citat. Od Nelsona Mandele Smrtna kazna je mm, životinski instinkt koji je još uvijek preživio u ljudima. Puno hvala. U minutu Manfred Novak. A sada jednu minutu za Manfreda Novaka. Izvolite, imate riječ. Uh, um, <clears throat> hvala, gospodine predsjedatelju. Čuli smo da ljudska prava, demokracija i vladavina prava da se nalaze u dubokoj krizi, možda najdubljoj krizi od usvajanja ove opće deklaracije o ljudskim pravima. Zato postoje mnogi razlozi od gospodarskih nejednakosti koje ste vi predsjedatelju spomenuli jer one podrivaju socijalnu koheziju i demokratske strukture naših društava. Što se tiče ekstremizma, mi se moramo angažirati, ali to je moguće samo ako se pozabavimo i korijenima ove krize. Potrebna nam je drugačija gospodarska i socijalna politika, potrebno je uzeti u obzir i opću deklaraciju o ljudskim pravima, a Europska unija je vrlo važan globalni dionik. Mislim da bismo se trebali jače angažirati kako bi bolje zaštitili aktiviste za borbu za ljudska prava koji mnogo toga očekuju od nas. Dakle, politika Europske unije se temelji na ovakvim vrijednostima i ona mora činiti više nego do sada jednakost, nedjeljivost i povezanost ljudskih prava, to je nešto na čemu trebamo raditi. Dakle, to su naše temeljne vrijednosti. To su ta univerzalna prava. Moramo stvoriti jednakost i poticati socijalnu pravednost. Moramo više ulagati kako bi promicali demokratske ideje. Moramo se pozabaviti onima koji se osjećaju ostavljenima po strani. Potrebno nam je više suosjećanja, veća razina globalne sigurnosti u skladu sa globalnim ciljevima razvoja. I isto tako je vrlo važno da naše organizacije budu jaki partneri parlamenta i da se svi zajedno više angažiramo oko ljudskih prava. Puno hvala. Lisa je postavila pitanje vezano uz to što možemo učiniti kako bi zaštitili djecu. Nisam samo ja <laughs> zadužena za to pitanja, ali ja sam i majka i baka. Osim toga sam i pedijatar. Ja ću se uvijek zalagati za dječja prava, za prava žena. Već dugi niz godina ja sam aktivistica za ženska prava i mi se doista moramo pobrinuti zato da vlade poduzmu mjere, da ulažu u djecu, da shvate da je vrlo važno osigurati im zdravstvenu skrb, obrazovanje i to od najmanjih nogu jer djeca su budućnost i vlade moraju osigurati da djeca dobiju adekvatnu prehranu, da budu zaštićena i da ih se potiče. Osim toga mi na političkoj i socijalnoj razini moramo ulagati i u žene jer žene su doista neću reći da očevi ne snose nikakvu odgovornost, ali žene snose najveću odgovornost. I važno je da dobiju veću moć u društvu, jer one su najzaslužnije za zaštitu djeca. Ja, djece, ja sam radila u UNICEF-u i razmišljala sam o tome kako postići sinergijske učinke, jer unutar sustava Ujedinjenih naroda mi moramo biti glas onih koji nemaju, kojih se ne čuje u javnosti, koji nemaju svoj glas. Moramo raditi na vladavini prava i prije svega smo odgovorni za djecu. Dakle, tu se moramo potruditi da postignemo sinergiju. Sada bih mogla još satima govoriti o tome, ali prije svega moramo osigurati da postignemo ciljeve iz agende 2030. Dakle, održive ciljeve razvoja. Moramo biti sigurni da u Poljskoj e, COP24 postigne dobre ciljeve po pitanju e, klimatskih promjena, jer ako ne riješimo problem klimatskih promjena, onda nećemo moći osigurati ni budućnost generacijama koje tek dolaze. Dakle, održivi razvoj, to je isto vrlo važna tema. E, to se odnosi i na ljudska prava. To je isto vrlo važna tema, dakle ne smijemo ostaviti ni jedno dijete po strani i ja ću se angažirati da to postignemo. Puno hvala. A sada Claude Moraes, predsjedatelj odbora za unutarnja pitanja. Ima riječ. On će nam sada iznijeti zaključak. Hvala, Antonio. Ja sam upravo htio staviti slušalice, ali ipak sam razumio što se rekao na talijanskom. E, dragi kolege, ja imam sada neobičnu zadaću i ja govorim na škotskom. E, ako se pitate zašto tako čudno govorim, Možete se smijati ako <laughs> želite, možda će prijevod malo dulje trajati. No, ja ću vam se objasniti. Dakle, Michel, molim vas, sjedite se. Ja ću vam objasniti zašto sam ja škot. Što me čini škotom? Dakle, ja e, sam poreklom iz Indije i 70-ih, odnosno 80-ih godina moj brat i ja smo bili kod kuće i moji roditelji su mi rekli pa eto mi ćemo e, sada primiti neke ljude kod sebe oni su akademici, imaju djecu, no djeca nisu baš dobro zato što su ih mučili i mi smo imali tada veliku kuću, primili smo i čilanske izbjeglice i nakon nekoliko tjedana sam ja shvatio što to uopće znači kada vas netko muči. 1978. čilanska djeca su mi objasnila što to znači mučenje i onda sam ja shvatio što su u stvari ljudska prava i dobio sam jedan poster na kojem je izražena zahvala from Chile in the 1970 So... gospođa Allende i e, ja sam se sastao sa njom rekao, sam, rekao sam je znam tko ste vi i ja sam joj rekao da su te čilanske izbjeglice u meni izazvale razumijevanje za to što to znači biti izbjeglica, što to znači biti mučen. Dakle, ja se želim zahvaliti na svemu što ste učinili u ovome području i što ćete i dalje poduzimati. So, so Patrick said, so I, I was late because... Hvala. Ja sam malo zakasnio i sada bi Stavrosu su rekao da sam zakasnio zato što mi je nešto iskrsnulo. Naravno, mi smo ovdje u Europskom parlamentu odgovorni za ljudska prava. Mi smo bili upravo na saslušanju vezano uz Poljsku i e, znate da u Poljskoj postoji problem sa vladavinom prava, znate što se događa u Mađarskoj i u nekim drugim državama članicama. I ja sam Stavros sa isto saslušao koji predstavlja Europsku uniju diljem svijeta i Mislim da se Antonio slaže kada kažem da moramo štititi svoje vrijednosti i u Europskoj uniji temeljne vrijednosti ljudska prava nisu uvijek zajamčena. Moramo naravno sklapati i partnerstva s drugima, to treba naglasiti, prije svega kada je riječ o ovoj publici gdje se svi zalažu za ljudska prava. Stavros je govorio o ljudskom dostojanstvu i mi ne možemo međusobno normalno komunicirati ako nemamo istu predođbu o univerzalnom karakteru ljudskih prava. Zatim želim se osvrnuti na ovo što je rekao Patrik iz Otvorenog društva. On je citirao Eleanor Roosevelt i ja tu vidim dva problema kada je riječ o ljudskim pravima. Dakle, jedan od razloga zašto imamo danas ovaj sastanak je i odbor za ljudska prava koji je to sve organizirao i mi smo ovdje zato što bi ovaj koncept o općim ljudskim pravima mogao postati nejasan. Dakle, nije sasvim jasno što to znači i borba za ljudska prava mora se odvijati svugdje. Ja sam rođen u Jemenu i kada je tamo izbio rat, mi smo premješteni u sigurniju zemlju, ne sjećam se više što se točno događalo, no u svakom slučaju došlo je do velikog kršenja ljudskih prava. I socijalni mediji danas nam omogućuju društvene mreže nam omogućuju da to sve pratimo izbliza. Želim još nešto reći Antoniju. Dakle, ako mi želimo biti europska zajednica vrijednosti, onda moramo ovu opću deklaraciju e, shvatiti kao nešto što treba učiniti ponovno relevantnim, što treba ažurirati i to će imati praktične posljedice. izbjeglice u Grčkoj primjerice ili izbjeglice koje se nalaze u logorima u vrlo lošim uvjetima, njih se muči, vraća ih se u zemlje iz kojih su pošli, gdje se često dižu ruke na sami sebe. Dakle, ti ljudi se nalaze na najrazličitijim mjestima u vrlo lošim uvjetima i mi moramo pružiti rješenja, mi se moramo založiti za ljudska prava svuda gdje ih se krši. I zato je fantastično da se okupilo toliko ljudi koji se zalažu za ljudska prava, dakle predstavnici civilni, civilnog društva, oni su jako dobro upoznati u s pitanjima ljudskih prava. Njima se posebice želim zahvaliti. E, sigurno ste već umorni, čitav dan ste radili, prije podne ste imali sastanak i popodne i to je dosta neugodan sastanak, odnosno intenzivan sastanak, ali ne postoji ništa važnije od angažmana za ljudska prava. Taj angažman treba postati relevantniji i mora se približiti stvarnosti. Zahvaljujem se svima na sudjelovanju i kolegama, naravno i vama Antonio, nadam se da ste ipak uživali u ovom današnjem danu i da ćete puno toga ponijeti i kući mnoge ideje. Dakle, radi se o vrlo važnom dokumentu, ne radi se samo o komadu papira, nego o nečemu za što se svaki dan borimo. Hvala vam, da, ovo je dugačak dan, ali još uvijek nije gotov, zato što ćemo sad krenuti sa drugim panelom. A prije nego što počne drugi panel ćemo poslušati e, svjedočanstva branitelja ljudskih prava na jednom videu. Hvala svima koji su sudjelovali na ovom prvom panelu. No effort for humanity is in vain. Seguiré levantando mi voz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 filmove, idemo, izlazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje je opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko deset godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji e, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo mrežu romskih e, omladinskih e, organizacija i mi smo ne samo prva formalna mreža u ovom delu Balkana i Evrope, nego smo i prva e, manjinska zajednica koja se organizovala na neki formalni način i rešila da zajedno radi na rešavanju problema mladih ljudi. Moje najveće zadovoljstvo je kad e, imamo priliku da različitim aktivnostima odemo u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osetim da ih motivišem da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici. Moja poruka za sve ljude je da ne odustaju od svojih ljudskih prava koje koja im po rođenju pripadaju. Naročito ove godine kada slavimo 70 godina od usvajanja UN deklaracije o ljudskim pravima, a poruka za sve donosioce odluka je mislite o tome.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 Yeah. So, ladies and gentlemen, may I please ask you now to be... Dame i gospodo, lijepo vas molim da zauzmete, da sjednete na svoja mjesta. My name is David McAllister. I am a member of... Ja sam David McAllister i zastupnik sam u ovom parlamentu. Evo, danas imam privilegiju da nastavljam e, predsjedati ovom konferencijom i da krenemo sa drugim e, panelom. Dakle, koncentrirajući se na e, ljudska prava te alate koje imamo na regionalnoj, lokalnom i nacionalnom nivou. Kao što ste već puno puta čuli ovdje u Briselu, ljudska prava su ključna vrijednost Europske unije, što stoji u članku 2 ugovora iz Lisabona. I u Europskoj uniji posebno Europski parlament je taj koji e, surađuje sa organizacijama koje e, rade za zaštitu ljudskih prava i to kroz uspostavu Saharove nagrade. Ta je nagrada uspostavljena prije 30 godina i pet dobitnika Saharove nagrade je potom još dobilo Nobelovu nagradu za Mar, uključujući i Nobelovu nagradu iz 2018. kada su je dobili e, gospođa Nadja Murat i Denis Mkvege. Naši zastupnici su predani e, zaštiti ljudskih prava e, u Europskoj uniji i izvan nje. To činimo kroz naše rezolucije, kroz službene posjete drugim zemljama, kroz sastanke u delegacijama te kroz praćenje izbora i iako se borimo za zaštitu ljudskih prava diljem svijeta eh, i na tome radimo svaki dan, znamo da moramo i dalje raditi. Moramo brže pružati odgovore, moramo eh, osigurati da krivci dođu pred pravdu, moramo osigurati također da um, digitalni napredak i napredak tehnologije ne ide na uštrb ljudskih prava. 70. godišnjica od Univerzalne deklaracije je svakako prilika da to proslavimo, ali i prilika da razmislimo o tome što možemo još učiniti. Stoga se sada veselim um, živopisnoj raspravi sa eh, liderima u borbi za ljudskih prava iz cijeloga svijeta. Pozdravljam goste ovdje na panelu. Od njih ćemo čuti na koji način se najbolje mogu eh, štititi ljudska prava i to iz njihove perspektive u današnjem svijetu koje je prepun izazova. Isto tako ćemo razgovarati o sinergijama u jačanju globalne strukture za ljudska prava i eh, mehanizama za zaštitu ljudskih prava. Svi govornici znaju da se moraju držati deset minuta koje su im dodijeljene. Prvi govornik je gospodin Jagland, on je glavni, e, glavni tajnik vijeća Europe. Nažalost, e, on nije danas mogao doći, e, no obratio nam se putem video poruke. Drugi govornik će biti Joel Hernandez Garcia, on je, sjedi ovdje sa moje lijeve strane i on je povjerenik e, Međuameričkog e, komisije za ljudska prava. Treći govornik sa druge, s moje druge strane je profesor Remy Ngoj Lumbu. On je povjerenik Afričke komisije za prava čovjeka i naroda. Četvrta po redu će biti gospođa Katarina Gardabhaca ona je e, prva zamjenica e, direktora Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi. Zatim sljedeća je gospođa Beate e, Rudolf, predsjedateljica Globalnog saveza institucija za zaštitu ljudskih prava. Ona sjedi pokraj gospodina Lumboa. I na kraju, posljednja u panelu, će govoriti gospođa Pamela Palmater. Ona je pravnica i profesorica na sveučilištu Ryerson u Torontu u Kanadi. E sada kako bismo se organizirali za pitanja i odgovore, ja pozivam e, publiku da ispuni obrazac za postavljanje pitanja. E, možete taj obrazac pronaći na vašem stolu i možete e, onda tu potvrdu predati podvornicima. A sada dajem riječ gospodinu Jaglandu. Izvolite. Ova proslava dolazi u pravo vrijeme upravo kada obilježavamo 70. obljetnicu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Deklaracija je potpisana nakon drugog svjetskog rata i po prvi puta je definirala temeljna ljudska prava koja moraju biti zaštićena u cijelom svijetu. Dvije godine kasnije Vijeće Europa je usvojilo Europsku konvenciju o ljudskim pravima. Dakle, to je jedan zajednički sustav, zajednički cijelom kontinentu koji jamči prava koja su definirana univerzalnom deklaracijom i koji se provode kroz presude Europskog suda za ljudska prava koji je smješten u Strasburu. Ta konvencija i svi naknadni sporazumi su pretvorili Europu u bolju Europu. Jednaka prava za djecu koja su rođena izvan ili unutar branka, dekriminalizacija istospolnih odnosa, ukidanje smrtne kazne u Europi. Sve te stvari se nisu dogodile slučajno dogodile su se zbog toga što e, smo napokon krenuli putem zaštite ljudskih prava i to u skladu sa zakonima. Danas smo ponosni što možemo raditi sa našim multilateralnim partnerima, uključujući e, naše posebno partnerstvo sa Europskom unijom. Europska unija vrlo često koristi zaključke Vijeća Europe kao temelj za svoja djelovanja u području e, ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. E, i Vijeće Europe provodi mnoge projekte na temelju e, suradnje i financiranja iz Europske unije. Zajedno napredujemo u ostvarivanju ljudskih prava na teritoriju 28 e, zemalja članica Europske unije. No, danas u Europi porast ekstremnog nacionalizma i populizma prijeti i ugrožava multilateralizam, institucije te naše važne zajedničke vrijednosti. Zbog toga želim da ovaj tjedan ljudskih prava bude jedna prilika ne samo da istaknemo suradnju, međusobnu suradnju, dakle s vladama i civilnim društvom, već i da jasno i ponosno progovorimo o tome što smo kroz poštivanje ljudskih prava postigli za svakog europljana u svim našim zemljama članicama. I taj napredak mora ići naprijed, a ne natrag. I ja vam svima želim dobru konferenciju i produktivan tjedan ljudskih prava. Okay, that was short video. Ovo je bila kratka video poruka gospodina Jaglanda. A sada ću dati riječ gospodinu Joelu Hernandezu Garciji. Hvala vam, gospodine Menkalisaru. Dragi prijatelji, kolege, Međuamerička komisija za ljudska prava je drago, drago je da može sudjelovati na obilježavanju 70. obljetnice potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima molim vas prihvatite i naše priznanje radu koji Europski parlament eh, čini na promicanju ljudskih prava u Europi, ali i diljem svijeta. Danas obilježavamo 70. obljetnicu deklaracije o ljudskim pravima. U Amerikama također eh, slavimo 70. obljetnicu od osnivanja organizacije američkih država te usvajanja američke deklaracije o pravima i dužnostima čovjeka. U proteklih 70 godina univerzalna i interamerički sustav zaštite ljudskih prava išli su paralelno jedan uz drugi i uzajamno se osnažavali. Naš regionalni sustav je osnažan propisima i standardima koji su razvijeni u, unutar Ujedinjenih naroda. Interamerički sustav je zapravo Čapultepek konferencija bila je prekretnica u uspostavi ovakve organizacije te u e, postavljanju te u stavljanju ljudskih prava na dnevni red. U pripremi za konferenciju u e, San Francisku vlada u Meksiku se okupila u Čapultepeku e, u Meksiku od 21. veljače do 8. E, ožujka 1945. Cilj te konferencije bio je da se vladima američkih država pruži mogućnost da razmotre zajedničko sudjelovanje Amerike u budućim organizacijama prema rezoluciji u kojoj stoje da je međunarodna zaštita e, jedno od ključnih prava čovjeka, konferencija je e, riješila zapravo je uspostavila međuamerički pravni e, odbor te pripremila pripremni nacrt deklaracije međunarodnih prava i obveza čovjeka. To je dovelo kasnije do usvajanja u obliku konvencije a, na tim konferencijama su kasnije usvojene američka deklaracija i američka konvencija o ljudskim pravima. Taj je sustav e, se krenuo brzo razvijati na kraju drugog svjetskog rata, jednom kad su UN postale operativne. 21 zemlja, e, zemlja iz Amerike su se sastale u, Bogat, u Bogoti u Kolumbiji 48. i usvojile su povelju organizacije američkih država, američki sporazum o e, mirnim rješenjima te američku deklaraciju o pravima i obvezama čovjekama. Američka deklaracija koja je usvojena mjesecima prije univerzalne deklaracije e, istaknula je predanost ove regije međunarodnoj zaštiti ljudskih prava i definirala dakle jedan katalog osnovnih građanskih, političkih i gospodarskih prava. Istovremeno Američka deklaracija e, sadrži i čitav niz obveza za, za čovjeka. Američka deklaracija se razlikuje od doktrine po kojom e, država jamči prava građevinama i preuzima doktrinu prema kojoj su prava e, sama po sebi od čovjeka. Prvi, u prvom stavku stoji svi su ljudi e, rođeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima i moraju se e, moraju postupati jedni prema drugima kao prema braći. Stoga američke države priznaju da kada država definira zakonodavstvo na toj temi, ne stvara i ne dodjeljuje prava, već priznaje prava koja već postoje neovisno o e, uspostavi države. Ideja toga legalno e, zakonodavno obvezujućeg instrumenta je ponovno ponovljena na petom sastanku e, sastanka ministara vanjskih poslova u Santiago u Čileu 1959. Usvojili su rezoluciju u dva dijela. Prvo su e, tom interameričkom vijeću pravnika dali zadatak da pripremi konvenciju o ljudskim pravima. I s druge strane usvojili su, to jest odobrili su uspostavu Interameričkog povjerenstva za ljudska prava. E, na konvenciji se radilo deset godina, proces je zaustavljen dok međunarodni sporazum o građanskim političkim pravima i međunarodni sporazum o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima su se pregovarali u okviru UN-a 1966. Organizacija američkih država je analizirala sukladnost eh, tih univerzalnih instrumenata i zaključili da bi Američka konvencija trebala pristupiti toj temi sa iz jedne regionalne perspektive. Zatim je održana jedna post specijalizirana konferencija u Kostarici i tamo je usvojena Američka konvencija 22. studenog 1969. Pakt o San Josea je stupio na snagu 18. srpnja 1978. E, kada je prikupljeno 11 e, potrebnih ratifikacija. U prvom dijelu Američka konvencija definira obveze države i prava pojedinaca. U drugom dijelu konvencija definira e, sredstva zaštite. Interameričko povjerenstvo i Interamerički sud. To su nadležna tijela koja će saslušati slučajeve kada je riječ o sukladnosti e, sa obvezama preuzetim u okviru konvencije. Stoga je interamerički sustav ljudskih prava sastavljen od dva tijela, um, interameričke komisije i interameričkog suda za ljudska prava. E, komisija je glavno tijelo organizacije, a e, sud je zapravo tijelo koje postupa prema odredbama iz sporazuma. E, taj sustav je zapravo inspiriran na rani sustav u Europi, no u Amerikama smo zadržali taj mehanizam sa dvije, dvije institucije. E, komisija prvo sasluša slučaj, dakle, a onda ako se e, kršenja prava nisu ispravila na toj razini, e onda se e, predmet prosljeđuje sudi. Mandat komisije proizlazi iz američke, američke deklaracije, američke konvencije i ostalih sporazuma o ljudskim pravima. Komisija funkcionira na temelju tri stupa. Sustav predmeta i predstavki, zatim praćenja situacije ljudskih prava u Americi, te kroz program tehničke suradnje. Mandat je jedinstven. Riječ je o tijelu koje je sastavljeno od sedam povjerenika i imaju pomoć izvršnog tajništva te ima nadležnost u 35 zemalja članica Organizacije američkih država, te kroz izvještaje štite se prava žena, migranata, djece, tinejdžera, e, autohtonih naroda, branitelja ljudskih prava, LGBTI osoba te osoba koje su lišene slobode. Osim toga, mm, komisija ima i dva posebna e, izvjestitelja, jednog za slobodu izražavanja i drugo za socijalna, gospodarska, kulturna i, gos i okolišna prava. Kroz ovaj sustav ima gotovo mm, sudsku ulogu. Komisija e, izdaje naloge za predostrožne mjere kako bi se zaštitio život i integritet osoba u opasnosti. Isto tako saslušava žalbe e, o kršenju ljudskih prava i komisija također ima i mogućnosti za mirenje putem e, mirnih rješenja. Komisija također uključuje sve slučajeve, zapravo komisija je nadležna i za sve slučajeve mm, koje podnesu e, osobe ili skupina osoba ili nevladina udruga koja je pravno priznata u jednoj ili više zemalja članica. E, sud nastupa tek kad je komisija iskoristila sve svoje mogućnosti. Tako da pristup sudu zapravo ovisi o odluci komisije. Sud ima nekoliko nadležnosti sud odlučuje o odgovornosti država i jesu li e, prekršile propise o ljudskim pravima. Isto tako sud e, odgovara na pitanja zemalja članica ili institucija kad je riječ o sukladnosti e, domaćih propisa sa američkom konvencijom ili na koji način tumačiti američku konvenciju ili ostale interameričke instrumente. Do danas je sud izdao 24 mm, savjetodavna mišljenja e, na, o različitim pravnim temama. Ti instrumenti i tumačenje, dakle i komisije i suda, su e, razvijeni na temelju standarda o ljudskim pravima i obvezama zemalja članica. Iako je državna praksa jedan od elemenata u stvaranju propisa međunarodnog prava, međuamerički zakon za ljudska prava je napredovao zahvaljujući odlukama komisije i suda. Komisija i sud su zbog toga usvojili progresivno e, tumačenje kad je riječ o razvoju načela ljudskih prava iz tih e, glavnih instrumenata. U tom smislu sud je napisao da tumačenje mora voditi računa o promjenama i e, okolnostima. Isto tako prema sudu tumačenje ostalih međunarodnih normi se ne može koristiti kako bi se ograničilo e, ostvarivanje određenog prava, a tumačenje također mora e, doprinositi najpovoljnijoj provedbi odredbe za, koju se traži tumačenje. U ovih 70 godina Amerike su e, uspjele u uspostavi čvrstog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava o izvršavanju tih mandata komisija i sud e, su se koristile kao, su koristile kao referencu univerzalnu e, deklaraciju. Jedan stal, stalnija suradnja između komisije i UN-a je uspostavljena sa usvojenjem zajedničke deklaracije između e, visokog povjerenika UN-a za ljudska prava te Međuameričke komisije 19. studenog 2014. Od tada je uspostavljen i mehanizam suradnje kako bi se e, razvijele zajedničke aktivnosti i razmijenila mišljenja. Danas Interamerička komisija surađuje sa Europskim parlamentom kako bi se priznala važnost ovog dokumenta. Kako stoji u preambula oba dva dokumenta, američke države su ponovile svoju vjeru u temeljna ljudska prava, u dostojanstvo e, čovjeka te u jednaka prava muškaraca i žena. Isto tako obvezali su se provoditi socijalni e, napredak te e, život u slobodi. Hvala vam. Hvala vam profesore Garcia. E, iz Amerike odmah idemo u Afriku gdje dajem riječ profesoru Lumbu. Izvolite. Dobro večer svima. Za početak dopustite mi da zahvalim organizatore ovog dijaloga na visokoj razini na koje je pozvana Afričko povjerenstvo za ljudska prava. Hvala vam što ste nas pozvali na e, sastanak koji se održava u ovom visokom domu Europskog parlamenta. Ja sam e, zadužen e, za branim ljudska prava. Čestitam posebno gospodinu E, Panzeriju koji je e, organizirao ovaj sastanak. Zahvaljujem gospodinu e, Lambrinidisu. U Africi smo obilježavali također obljetnicu opće deklaracije ljudskih prava, a također ćemo na razini Afričke komisije razgovarati o tome u budućnosti. podsjetite me dakle E, kako, da vas podsjetim kako su neke nevladine udruge e, sudjelovale u izradi ove opće deklarizacije, međutim i neke velika imena, Rene Sa za Francusku, Čeng za Kinu, Bernard Us iz Belgije, Santa Cruz iz Čilija, Šalmalik iz Libanona, e, gospođa Roosevelt za SAD. Kao nas prilikom svakog događanja obljetnica e, opće deklaracije ljudskih prava je prilika da vidimo kako sada stojimo, da vidimo koje smo uspjehe polučili, gdje nismo uspjeli, a iznad svega da krenemo braniti i više ljudska prava i opću deklaraciju ljudskim pravima. Jer Moramo raditi na tome da te vrijednosti zažive i moramo ponovno reći da se za te vrijednosti zalažemo. Afrika je zbog političkog konteksta u ono vrijeme bila slabo zastupljena e, prilikom izrade opće deklaracije o ljudskim pravima. Međutim, Afrika pridaje veliku e, značaj E, toj deklaraciji. E, svega tri osobe iz Afrike sudjeli su u pripremnom dijelu teksta 48. godine. Liberija od 48 zemalja koje su glasali za opću e, deklaraciju. Af, e, Južnoafrička unija danas i Južnoafrička republika e, se suzdržala E, kao i Egipat iz e, filozofskih razloga. Niti jedna država nije glasala protiv jer e, treba dakle vidjeti u toj, u toj deklaraciji jedan moralni, prvi moralni poziv na ljudska prava i kao što stoji u tekstu Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima pokazuje ideal o tome kako da sve nacije i svi narodi ostvare te e, prava i vrijednosti i te slobode i da na učinkovit način e, države omoguće da ta prava zažive. 1965. godine počinje s radom Afrička unija, dakle 17 godina kasnije su afričke zemlje potvrdile kako stoje iza opće deklaracije o ljudskim pravima jer su smatrali da je to pravi temelj na kojem mogu surađivati međusobno na planu ljudskih prava. E, povelja, Afrička povelja e, o ljudskim pravima usvojena 1981. godine može smatrati doprinos afričkih naroda pitanjima ljudskih prava uzimajući u obzir kulturne specifičnosti Afrike. Mi smo e, tu govorili o četiri bitna aspekta koji ću sada ovdje izložiti. Najprije, opća deklaracija o ljudskim pravima važan je izvor e, nadahnuća za izradu Afričke deklaracije o ljudskim pravima. Afrička deklaracija ojačala je neke dimenzije opće deklaracije tako što ih je stavila u kontekst Afrike. Treće, suradnja i u raznovrsna suradnja postoji između afričkog mehanizma i mehanizma ujednih naroda. Jer mislimo da je to već u samom temeljima opće deklaracije. I četvrtu stvar koju želim izložiti jest da su e, e, je opća deklaracija o ljudskim pravima pokazala koje su temelji i o tome se i dalje raspravlja u Africi, o tome da se zbog e, e, kršenja ljudskih prava može odgovarati pred sudom, a u okviru Afričke unije e, upravo zaštita ljudskih prava dio je rada povjerenstva iz kojeg sam ja. Dakle, među različitim tekstovima o zaštiti ljudskih prava opća deklaracija je ona koja je najviše nadahnula Afričku povelju. Afrička povelja je kompromisni materijal koji je treba uključiti razno razne političke e, vizije. Naglasit ćemo samo da je sadržaj deklaracije puno više e, razrađen nego li ono što stoji u Afričkoj povelji. Jer često u Afričkoj povelji su često nejasno napisane i dvosmislene i koji puta neke stvari nisu izrečene jer u ono doba kada je pisana Afrička povelja Afrikom su vladali mnogi vlastodržici iz jednopartijskih sustava. Ako pogledamo članak drugi Afričke povelje prava ljudi i naroda zapravo preuzima prvu članak prvi opće deklaracije. E, treći članak e, povelje jednostavno prepisuje sedmi članak opće deklaracije. E, kao što ćete to ustanoviti i možete i sami proći kroz sve druge članke gdje ćete vidjeti da je nešto prepisano ili malo drugačije napisano. Drugo, e, sam duh e, opće deklaracije zapravo se ukorjenjuje u povelju. Jedan od autora opće deklaracije René Cassin, je e, govorio o općim dijelovima i isto tako u drugom dijelu o pravnom instrumentima za njihovu primjenu. E, dok Afrička povelja je zapravo značajna na e, načelu općeg pristupa pravu i e, primjene prava u tom smislu. Treće, na različite načine postoje sprega između Afričkog povelje i povelje Ujedinjenih naroda. I to zato što države koje su potpisale su se obvezale surađivati s Ujedinjenim narodima i da zaista efektivno poštuju temeljna prava i slobode. A onda je stvoritelj eko je stvorio pila ljudska prava, otvorio mnoga druga područja od oko, zaštite okoliša do e, elektroničkih medija. To se može dobro primijeniti putem Afričke povelje i tako se govori o zaštiti E, šta treba raditi sa dronovima i njihovim korištenjem za borbu protiv terorističkih skupina u Nigeriji ili pak kako se zalagati za e, e, slobodu govora u današnje vrijeme interneta. Opća deklaracija o ljudskim pravima predstavlja nešto što je zaista nadahnulo Afričku povelju. Članak 45. Afričke povelje daje Afričkom sudu i Afričkom povjerenstvu za narode i e, nacije e, e, dajem dakle u ruke zaštitu ljudskih prava. Nadahnuo je sa svim onim što stoji u općoj deklaraciji, a sama rasprava nalazi se u pripremnom radu upravo tog instrumenta i našto onim dijelovima koji su odbačeni. Možemo izvući sljedeće poučke. U prvoj e, vinačici opće deklaracije e, javljao se načelo koje nije u nju ušlo, ali postoji u Afričkoj povelji. E, također predložen je i članak koji je napisao René Kassen, koji je insistirao da postoji sustav administrativnih sudova ili kaznenih sudova. Mi to i dalje koristimo u Africi. I treći e, poučak e, onih dijelova e, opće deklaracije koje nisu na kraju usvojeni, tražio je da države mogu donijeti dodatne konvencije kako bi dali veći učinak u općoj deklaraciji ljudskim pravima. I bez obzira na sve nismo bolje napravili od onda do sada, ali sve su to instrumenti koji se nude o kako našoj Afričkoj uniji, tako i organizacijama u Americi, e, Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i tako dalje. Zahvaljujem. Hvala vam na ovoj afričkoj perspektivi, a sada dajem riječ Kataržini Gardabhace. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. i naš ured je ponosan što sudjeluje na ovoj proslavi. No danas ne bih govorila o tome čime se bavi Ured Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi, dakle naš Ured za demokratske institucije i ljudska prava, već bih se radije koncentrirala na temu ovog panela, dakle kako e, objasniti širim mm, dijelovima društva o važnost ljudskih prava te o tome zašto moramo još više pažnje posvetiti ljudskim pravima. Sve to ne činim zbog toga što sam psihologinja po struci, već zbog toga što smatram da je to stvarno jako važna tema za sve regionalne i međunarodne organizacije. Mislimo da, da je važno samo ono što govorimo ljudima, ali zapravo je bitno ono što ljudi čuju i kako to razumiju. Što se tiče ove prve stvari, htjela bih spomenuti e, potrubu da univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima damo ljudsko lice. I još jedna, još jednom ona poznata Poznati citat Eleanor Roosevelt prilikom potpisivanja e, te deklaracije, tako da neću to sad ponovno citirati. Želim samo reći da je ona rekla da prava, e, ljudska prava ne znače ništa ako ne znače ako ih nemaju pojedinci. I istraživanja to potvrđuju. Provelo, provedeno je jedno istraživanje u Jedinoj kraljevini u kojem je e, proučeno na koji način ljudi doživljavaju ljudska prava i oko 40% ispitanika nije im bilo jasno, zato što nije im bilo jasno na koji način su ljudska povezana sa njihovim životima. A naravno, jednom kad su shvatili vezu, onda su rekli da su oni pobornici ljudskih prava. Još, jedna, e, još jedno istraživanje u političkoj e, psihologiji pokazuje da ih brinu pojedinci, ali teško da će pokazati empatiju prema temama koje se prikazuju abstraktnim jezikom ili u velikim brojima. Zapravo, što je broj veći, e, to je manja vjerojatnost da će ljudi osjetiti suosjećajnost. I taj fenomen u psihologiji se zove psihološko zamagljivanje. Zatim Dakle, nakon svega ovoga želim reći da moramo stvarno objašnjavati zašto su sve ovi sporazumi i deklaracije važni i na koji način ih možemo povezati sa svakodnevnim ljudskim pričama i sa svakodnevnicom s kojom se suočuju, suočavaju. Svakako moramo prestati govoriti na apstraktan način. Daću vam evo e, rečenicu iz jednog dokumenta. action for women's rights, end of quote. Kraj citata. E sada, ako osjetite entuzijazam prema tome što žene sada imaju veću jednakost i veće e, mogućnosti, onda vam čestitam. I moramo stvarno biti pažljivi da ne koristimo e, velike brojke, e, dakle da kažemo milijuni ljudi su izloženi rasizmu i sad očekivati da će ljudi prema tome pokazati empatiju. Druga stvar, drugi problem je pretjerana specijalizacija ljudskih prava. Već smo to ranije spomenuli. Kada govorimo o ljudskim pravima, jedini kvalificirajući faktor bi trebao biti da ste čovjek, jer univerzalnost znači da su da svi ljudi moraju imati ista prava. No, mi kako formuliramo naše poruke, često govorimo o pravima žena, pravima manjina, pravima migranata, kao da su oni drugačiji od prava, kao da su ta prava drugačija od prava osoba koje nisu žene, nisu migranti, nisu manjine. Isto tako, zaštita prava ranjivih skupina je od goleme važnosti i traži našu stalnu podršku. No kada govorimo o pravima za posebne e, skupine stvaramo dojam da ljudska prava pripadaju samo nekima i onda ne bismo trebali E, biti iznenađeni kada nam priđu ljudi i kažu vi se brinete samo za Rome, imigrante nije vas briga za nas. Zatim isto tako govorimo o pravu na građansko sudjelovanje ili političko sudjelovanje, pravo na e, slobodu vjeroispovijesti i tako opet stvaramo dojam da su to posebna prava odjeljena od svega drugoga te da ljudska prava mogu biti selektivna. i te se nedostaci mogu vrlo jednostavno koristiti. Neki tvrde da predstavljaju većinu e, glasova i žele dakle zaštititi većinu od prijetnje kojim nose specifične skupine. Njihovi argumenti su da su e, neka ljudska prava važnija od drugih. Isto tako da se ljudska prava trebaju selektivno ostvarivati. E, moja treća stvar koju želim reći je e, razlika u dakle, negativnoj potvrdi. Čuli smo ovdje o širenju negativnih priča o napretku u području ljudskih prava i tu se stvarno moramo malo više potvrditi. I ako ste čuli e, Gapminder, za Gapminder projekt, Znate da jako puno ljudi i globalni čelnici, novinari i e, studenti e, zapravo vjeruju da su svi trendovi samo negativni i ne e, vjeruju da je stvarno došlo do napretka. Iz obrazovanja također dobivamo zastarjele činjenice i ne s analitičkom razmišljanju, te slika koja se stvara u medijima u kojima se samo pretjeruje. Isto tako znamo da ako pokažemo dokaze kojima ćemo dokazati nečije mišljenje, njegovo će mišljenje biti ojačano, no suprotno isto će se dogoditi kada potkrijepimo dakle suprotne dokumente. Tako da kada pokušavate srušiti mit o univerzalnim ljudskim pravima, ljudi će se sjetiti mita, a ne argumenta kojim se ispravlja mit. A ako ako ljudi koji već, kojima već nisu, nije jasna priča o ljudskim pravima i dobivaju onda e, neprecizne priče, samo će se to nerazumijevanje povećati. No, svakako, čak i kad imamo konkretne podatke, to ne znači da će ljudi promijeniti svoje e, ponašanje. Čimbenici koji utječu na, na ponašanje su vrlo složeni. Istraživanje nam pokazuje kakve vrijednosti, metafore i simboli mogu mobilizirati e, potporu za univerzalna ljudska prava te na koji način će se ukinuti potpora. A svejedno u regionalnim i međunarodnim organizacijama se ponašamo kao da, nas, e, kao da iz kognitivne psihologije nismo ništa naučili. I najviše se koncentriramo na negativne poruke govorimo o kršenjima ljudskih prava, o izazovima u zaštiti ljudskih prava. I naravno da su kršenja e, vrlo stvarna i o tome treba govoriti. Ali, nažalost, ne govorimo dovoljno o dobrim primjerima i o napretku, te o dobrim pričama zaštite ljudskih prava. Evo, recimo u nedavnoj pucnjavi u Pittsburghu, većina svjetskih i regionalnih organizacija vrlo jasno osudila taj strašan napad i to je stvarno u redu. Dva dana nakon toga islamska zajednica u Pittsburghu se okupila i prikupila više od sto tisuća dolara za pružanje podrške žrtvama tog napada. I to je stvarno nevjerojatan primjer e, solidarnosti i brige a mi nismo dovoljno glasno pohvalili ih što su to napravili i pokazali takvu solidarnost. Kada biramo negativan jezik, govorimo o, i govorimo o univerzalnim ljudskim pravima, možemo nenamjerno stvoriti dojam da ljudska prava zapravo znače problem. Umjesto da odgovorimo na potrebe e, ljudi za e, sigurnošću i nadom, mi samo osnažujemo njihove strahove. I takvi će ljudi postati laka meta populistima koji zapravo koriste to kao mamce. I druga stvar, e, živimo u opasnom području zamora od priče o ljudskim pravima, zato što e, ako stalno pričamo o tome, riskiramo da niko više neće naslušati niti posvetiti pažnju. a isto tako ostavljamo dojam da u tom području više nitko ništa ne može napraviti jer jednostavno je problem nerješiv. I na kraju e, problem je što trebamo raditi na tome da se radi raditi na tome da se proširi dakle priča o ljudskim pravima, ali ne smijemo ostati u našoj komfort e, zoni, dakle govoriti samo onima koji se slažu s nama. Valja raditi naravno sa nevladivnim udrugama, e, znanstvenicima i tako dalje. Znate da OSCE se zove i ured za konferencije i seminare u e, Europi i to vas može nasmijati, ali to je zapravo tužno. Isto tako bismo trebali se više baviti stvaranjem zajedničke vizije ljudskih prava, a manje promocijom naših institucija. E, napravljena je jedna studija arhitektura govora i prema toj studiji ispostavljeno je da iako koristimo prave riječi, dijalog, sudjelovanje, konzultacija, 80% resursa E, idu zapravo samo u jednom smjeru, e, dakle od gore prema dolje, zapravo samo pružanje informacija o samoj instituciji. I imam jedan prijedlog za vas. Što bi bilo kada bismo sljedeće godine 2019. umjesto da organiziramo još jednu konferenciju ili seminar, što kada bi svaki od naših regionalnih mehanizama stavio ta sredstva sa strane, okupio ta sredstva i pokušao osmisliti na koji način bolje odaslati poruku o ljudskim pravima, poruku koja će biti univerzalno prihvaćena. Hvala vam. Thank you, Hvala gospođo Gadamhace. Ovo što ste nam rekli bilo je vrlo, vrlo jasno. A sada dajem riječ eh, profesorici Beati Rudolf koja je također Njemica kao i ja. Najljepša hvala, ekscelencije, dragi kolege. Zaista mi je jako drago da sam danas ovdje prilikom obilježavanja 70. obljetnice Opće deklaracije ljudskih prava. Otkako je ta deklaracija e, usvojena 1948. godine, mnogo je napretka postignuto, međutim ima i nazadovanja. Pokušat ću objasniti kako nacionalne ustanove e, podržavaju univerzalizam i provedbu nacionalnih obveza po pitanju ljudskih prava, a istovremeno omogućuju da se na ljudskim pravima konkretno radi na svim razinama. Prije 70 godina nakon dva e, strašna svjetska rata u e, općoj deklaraciji priznaje se da sloboda, pravda e, i mir su mogući samo kroz poštivanje ljudskih prava koje su univerzalne po svojoj prirodi i neotuđivi od e, onih koji ta prava nose. Osim uvođenja obveznih ugovora o ljudskim pravima, to je postalo jedno mjerilo i to je postalo pravo koje u slučaju kršenja se može kazniti. Nakon toga shvaćeno je da više toga treba napraviti kako bi ljudska prava zaživjela na terenu. Države su se opredijelili da e, izrade domaće mašinerije u tom smislu i da se traži polaganje računa. Tražilo se da sve države prate kako se postoji ljudska prava na nacionalnoj razini te da promiču kulturu ljudskih prava. Nadziranje ljudskih prava u svojoj zemlji trebalo je značiti da javnost i parlament o tome budu obavješteni, e, da se istraži svako kršenje ljudskih prava, e, da se podignu tužbe za takve slučaje. E, primjerice, tako je Filipinski ured istraživao za mm, i prikupljao podatke u ubojstvima e, koje su počinjena i e, tako prikupljao motivacije za e, argumente za suđenja. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je pariška načela a danas postojanje tih pariških načela jedna je od ciljeva, 16. cilj agende za 2030. u održivom razvoju. Dakle, radi se o neovisnim tijelima koji moraju imati široki mandat kako bi mogli promicati i zaštiti ljudska prava. A svakih pet godina se ljudi koji su članovi tog odbora akreditiraju za taj posao u skladu s pariškim načelima i to je Svjetski savez institucija za ljudska prava koja ima četiri regionalne mreže Afrike, Amerike, Azije, Pacifika i Europe. E, te e, mreže e, predstavljaju most između nacionalne i međunarodnog dijela on, ali jako je važno da nacionalni dionici koji poznaju e, svoj kontekst e, pridonose zaštiti ljudskih prava. Mnogi su na inovativan način e, nadzirali situaciju i primjerice u Keniji su tako znali da će možda doći do problema s na izborima i putem e, SMS-ova su mogli e, bolje pratiti situaciju na biralištima. Dakle, postojanje takvih tijela omogućuje da se djeluje brzo i da se traži od vlasti da polože račune. Europska e, mreža je E, ona koja ima e, pri Vijeću Europe i Upravnom odboru za ljudska prava status promatrača. U Amerikama e, zajednički se podnesci daju među njihovoj komisiji za ljudska prava kada su ljudska prava dovedena u pitanja. U Africi se također gleda na koji način se može pratiti rad Afričke komisije za ljudska prava i pratiti presude Afričkog suda. U regiji Azije i Pacifika dolazi do jako dobre suradnje sa povjerenstvom za ljudska prava ASEANA. Opća deklaracija o ljudskim pravima traži od nas da radimo na važnim pitanjima ljudskih prava. Prilikom 70. obljetnice te deklaracije vidimo da mnoge stvari nazaduju, ima sve više populizma i e, mnogo toga dovelo je e, do e, do tog populizma u mnogim državama već je, se dovodi u pitanje i kohezija Vijeća Europe, a standardi ljudskih prava dovode se u pitanje, a nadzor regionalnih sudova za ljudska prava već se dovodi u pitanje. Mreže za zaštitu ljudskih prava mogu pridonijeti boljoj situaciji jer oni su dijelovi kako međunarodnog sustava, ali tako i nacionalnih sustava na taj način omogućuju da ljudska prava budu lokalno ukorijenjena kada e, pomažu univerzalne norme i e, također rade na edukaciji kako stanovnika tako i e, dionika državne, djelatnika državne uprave. Radeći tako treba uključiti i civilno društvo i branitelje ljudskih prava. Nedavno je potpisana Marakeška deklaracija i način su regionalni planovi gdje se razredilo kako štititi demokratski prostor u pojedinim zemljama i kako podržati branitelje ljudskih prava. Oni dakle trebaju biti u tjesnoj suradnji s međunarodnim mehanizmima. Taj program pokrenut je danas i vidi se E, u e, našim materijalima kako naša organizacija pomaže branitelje ljudskih prava u Europi. Trebamo pomoći također i Europskoj uniji da brani ljudska prava. Naša organizacija je dala podršku izrade Europske povelje. U trećim zemljama naše mreže e, daju informacije izaslancima Europske unije. Oni pomažu pri informiranju i pomažu izradi lokalnih projekata. U osnovi te mreže su zapravo one u koje se ima povjerenja i mjesto za otvoreni dijalog i daju mogućnost da se e, u nacionalnim jurisdikcijama radi na ljudskim pravima i e, također e, forum za ljudska prava i demokraciju također ima e, u svom programu da surađuje sa Savezom mreža za ljudska prava. Međutim, te organizacije se ponekad dovode u opasnost trenutno na Filipinima i u Sierra Leoneu. Vrlo je važno E, da se omogući da ta struktura dobije odgovarajuće financiranje i odgovarajuće resurse. <clears throat> Ali e, trebalo bi raditi i više kako bi e, ta mreža omogućila da ljudska prava dođu do svih i moralo bi se više raditi na dijalozima i na periodičnom preispitivanju opće deklaracije ljudskih prava. Trebalo bi raditi na tome kako se taj kako ne bi došlo do do nazadovanja tom planu i želimo da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru upravo ova mreža za ljudska prava nađe pravo mjesto kako bi se moglo više raditi na branjenju demokratskog prostora civilno društvo, naša mreža za ljudska prava je Europska unija, mogu zajedno raditi na promicanju ljudskih prava i na normi o ljudskim pravima kao što je to bila želja prije 70 godina. Zajedno radeći možemo učiniti sve da se zaista ostvari multilateralni sustav ljudskih prava. Možemo izraditi i jake E, regionalne okvire za e, sve mreže za ljudska prava jer te mreže i savez mreža mogu omogućiti da zaista očvrsnu ljudska prava svugdje u svijetu. Puno hvala. Zahvaljujem, gospođo Rudolf. A sada riječ ima naša zadnja govornica, profesorica Pamela Palmater iz e, sveučilišta Ryerson u Kanadi. Ja vam dolazim iz Mikwao e, područja, onoga što danas znamo kao Kanada. I želim zahvaliti gospodinu Tajaniju što me je pozvao na ovu konferenciju, te gospodinu Panceriju, te svim ostalim zastupnicima. Drago mi je što ste e, izašli iz vaše e, zone u kojoj se osjećate ugodno i pozvali e, jednu pripadnicu autohtonog naroda da govori ovdje. Ponekad se toliko koncentriramo na napredak, slavimo zakone i politike i tako se osjećamo dobro sa samim sobom i ponekad se opustimo kad se tako osjećamo i možda postanemo malo manje pažljivi na to što se događa ljudima diljem svijeta. I to je zapravo prirodna ljudska tendencija da želi slušati samo dobre stvari i da možda ponekad malo e, zažmiri pred poteškoćama. Da moramo shvatiti da poruke branitelja ljudskih prava diljem svijeta i to se kad govorimo o autohtonim ljudima, to nisu samo vlade, to nisu samo e, organizacije i postoji još jedan drugi aspekt tih poruka, a to je da informiraju, osnaže i mobiliziraju autohtone, e, pripadnike autohtonih naroda da mm, preuzmu vodstvo u borbi za vlastita ljudska prava te da čine razliku svakodnevno kako bi postali društva koje imaju nade. Zato što kad vidite E, društva u kojima nema nade, e onda dolazi do visoke stope samoubojstava, na primjer. Isto tako je važno da razvijene zemlje budu dovoljno hrabre i da sebe koriste kao primjer. Ne samo da se slave stvari za koje smatrate da činite kako treba, već da budete dovoljno hrabri i e, govorite o stvarima koje ne funkcioniraju baš kako treba. I zato ću govoriti o Kanadi kao o primjeru. Kanada je jedna od najvećih i najbogatijih zemalja na svijetu. Na svakom međunarodnom forumu hvali se zato što je predana multikulturalizmu, raznolikosti, e, ravnopravnosti spolova. Imamo e, e, zakone za zaštitu ljudskih prava u svakoj provinciji, sudjelujemo u svim u radovima svih tijela UN-a i naš ustav ima također povelju o ljudskim pravima. Mediji su slobodni, i e, štite se i prava autohtonih naroda. E, jedna je od najboljih zemalja za život, a prema indeksu ljudskog razvoja Kanada je uvijek među prvih deset. To su sve nevjerojatni e, rezultati. Dakle, ljudi odmah požele tamo živjeti. No kada izolirate uvjete autohtonih naroda u Kanadi, tada indeks ljudskog razvoja pada i to od prvih deset na 48. mjesto, 57. 63. nakon zemalja poput Čilea i Argentine. I tu vidite da postoji stvarno velika proturječnost u našoj zemlji. Tako da i bivši posebni izvjestitelj za e, prava autohtonih naroda tvrdi da je Kanada nevjerojatna proturječnost. Dakle, s jedne strane je prvak, u borbi, borbi za ljudska prava, a s druge strane krši e, apsolutno sva ljudska prava. Danas Kanada krši sve e, propise o zaštiti ljudskih prava kad je riječ o autohtonim narodima. Stoga moramo ponekad biti vrlo precizni i analizirati situaciju posebnih e, specifičnih grupa. autohtoni narodi predstavljaju tek 5% stanovništva u Kanadi, a više od 20% njih nema pristup E, pitkoj vodi i to u zemlji koja je stvarno bogata. 40% e, svih e, beskućnika u Kanadi to su beskućnici su beskućnici. Isto tako imamo i golemu krizu u javnom zdravlju i to nije u proteklih nekoliko godina, već u proteklih nekoliko desetljeća. Imamo najvišu stopu kroničkih bolesti, slučajnih nesreća Kanadski indijanci imaju najvišu stopu samoubojstava i taj rekord drže već 25 zemalja. Dakle, čak je samoubojstava više nego u zemljama koje su pogođene ratom. Kako je to moguće? Za žene i djecu situacija je još gore. Više od 60% autohtonih obitelji žive u siromaštvu. uh, populacija autohtonih stanovnika u zatvoru je najviša i neprestano raste i u zatvoru su čak male djevojčice iz autohtonih naroda. U nekim slučajevima 98% svih zatvorenika su djevojčice iz te skupine. E, I dok zločini e, i kriminalna dijela padaju za ostatak e, stanovništva, to nije slučaj sa autohtonim narodima. Što je sa nestalim ženama ili ubijenim ženama? Njih je više od 4000. Dakle, to je nešto što nikada ne biste povezali sa Kanadom. Više od 40% žena iz autohtonih naroda, dakle žena, djevojčica, čak i beba, otete su i njima se trguje zbog samo jednog razloga. Potpuno je to nekažnjivo. U našem društvu E, nema kazne za one koji krše prava autohtonih ljudi iz autohtonih naroda. I sva sreća što postoje Amnesty International i Human Rights Watch i slične organizacije koje su bile uz nas, koje su govorile o tome i skretale pozornost svijeta na tu temu. Da nemamo međunarodnih mehanizama, nitko nas ne bi čuo. Desetljećima već pokušavamo e, natjerati Kanadu na nešto poduzme ali samo zbog intervencije razno raznih međunarodnih organizacija i odbora samo nam te organizacije daju priliku e, i mogućnost da kažemo što se događa i tražimo od njih da daju preporuke za Kanadu da nešto riješi. I zbog toga smatram da su, jesu potrebni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava na globalnoj razini, zato što ovo je stvarno humanitarna kriza. I mnogi misle da je to tek dio kolonijalnog nasljeđa koji pripada udžbenicima. Ne, to nije istina. To se događa i danas. Isto što se događalo i u prošlosti, događa se i danas žene i djeca se i dalje steriliziraju. To su problemi za koje su e, zemlje, razvijene zemlje mislile da su odavno riješeni. A imamo... Ja znam da ima jako puno e, kritičara UN-a ili ostalih mehanizama ili organizacija zato što nemaju mehanizme za provedbu, zato što nemaju vlastitu vojsku ne bi li osigurale da e, zemlje ispunjavaju preporuke. No, ako pogledate slučaj Sandre Lavli u 90-ima kada je Kanada odbila izmijeniti zakon o diskriminaciji žena i to iz autohtonih e, naroda i nije htjela saslušati naše e, slučajeve. Ujedinjeni narodi su to učinili i rekli ovo je e, ozbiljno kršenje građanskih i političkih prava. I Kanadi je to bilo dovoljno poniženje i prisililo ju je da promijeni zakon. Mm, to nije naravno riješilo problem, cjelokupni problem diskriminacije, ali se ipak eh, problem polako rješava. Dakle, netko je trebao jasno Kanadi reći, ne možete tako postupati prema autohtonim narodima. Eh, isto tako, već desetljećima eh, pokušavamo prisiliti državu da poduzme nešto sa nestalim djevojčicama i ženama iz autohtonih naroda. E, pridružile su nam se e, slične organizacije iz Meksika ili SAD-a. Mm, Odbor za e, uklanjanje diskriminacije i suzbijanja nasilja nad ženama i slične organizacije su rekle da je to ozbiljno kršenje temeljnih ljudskih prava žena i djevojčica i Kanada je mm, pozvana da napravi istragu. I to nije učinila odmah, ali e, nakon nekoliko izvještaja to nam je pomaglo da napokon dođemo do toga da Kanada organizira tu istragu. Istraga je sada u tijeku. To nikada ne bismo bili dobili bez e, pomoći neovisnih međunarodnih e, mehanizama. Stoga pozivam sve vas u Europskoj uniji da pratite kršenja ljudskih prava u drugim zemljama i to samo ne u zemljama koje su u vijestima, već posebno u onima koje nisu u vijestima mm, u vašim, kod vaših saveznika i partnera, jer možda vam se čini da se kršenja ljudskih prava u Kanadi vas ne tiču. Ja mislim da da. E, ljudsko dostojanstvo je globalni koncept i mi živimo u globalnoj obitelji i naravno, mi moramo biti odgovorni kao pojedinci. Možda nam se ne sviđa kada nam tetke e, ili bake i djedovi kad nas drže odgovornim za nešto, ali to mora biti tako. I druge zemlje moraju tražiti od svojih partnera da budu odgovorni za ono što čine. Zato što od toga ima koristi. E, imajte na umu međunarodne trgovinske sporazume. Dakle, ako Kanada krši prava autohtonih, e, svojih autohtonih naroda, ako želi trgovati svojim eh, proizvodima i uslugama, to možda pogoduje vama, ali s druge strane to stvara veliku patnju kod autohtonih naroda. Tako da nemojte dopustiti da eh, vam SAD ili Kanada ili bilo koja druga zemlja kaže da gledate svoja posla. Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava jesu vaša posla ja vjerujem da to zajedno možemo učiniti. Dakle, nije ovdje riječ o broju zakona koje imate, e, nije riječ o tome jeste li prvak zaštite ljudske, ljudskih prava. Riječ je o tome kako se zakoni provode i imaju li ljudi pravu zaštitu. Nije ovdje riječ o dugačkom popisu programa ili usluga, već o stvarnom učinku na ljude koji su korisnici tih usluga. Stoga smatram da, se da moramo raditi prema tom okviru a e, ne se ponašati kao da su ljudska prava e, natjecanje u ljepoti. Jer moramo ih poštivati jer ako nestanu za jedne, će za sve. Hvala vam. Hvala lijepa. Profesorice, ovo što ste rekli e, zaista je bilo vrlo emotivno sa stajališta autohtonih naroda. Vjerojatno znate da je pod odbor za ljudska prava Europskog parlamenta bio u Kanadi prije 14 dana i e, radit ćemo izvješće o tome. Negdje oko 19 e, sati i 5 minuta ili 15 sati i 10 minuta moramo završiti, što znači da nam preostaje 25 minuta otprilike za pitanja i odgovore. Poslije toga e, imamo još jedno događanje na koje ste pozvani. Dakle, što se pitanja tiče, dopustit ću pitanja od dvije minute. Za početak, Barbara Lohbitner iz Europskog parlamenta. Prva. Hvala. Komentirala bih na ono što je rekao gospodin Garcija. Kao regionalni parlament e, mi smo jako se pozvali na vaš rad na feminizidas. To ste napravili prije nekoliko godina. Način na koji ste vi to definirali i kako ste vi o tome govorili u javnosti je bilo nešto na čemu smo mogli utemeljiti naš rad i na taj način se međusobno javljamo. Pitanje za profesora Nguja Lumbua. 2013. godine nekolicina ljudi, uključujući i mene iz Europskog parlamenta, otišla je u Afričku uniju. I koliko ja znam u Afričkoj uniji mehanizmi za ljudska prava su e, puno manji nego što se radi na e, sprečavanju sukoba i mirovnim pregovorima. U Ades Bebi e, smo imali poteškoće da organizacije za ljudska prava imaju pristupa i odgovarajućoj instituciji ili se to promijenilo. Za Fatu Bensuda u prethodnom panelu e, je govorila i bila je pod kritikama mnogih afričkih lidera. Rečeno je da umjesto da naši e, ratni zločinci budu dovedeni pred vaš sud, mi bismo htjeli da Afrički sud za ljudska prava bude proširen. E, da li se o tome i dalje raspravlja ili se u Africi tome više ne govori? Hvala lijepa, gospođo Lohbiler. Livia Oltijanu je glavna tajnica organizacije za, za obranu vjerskih sloboda. Hvala, tu sam. Ekscelencije, dame i gospodo, braćo i sestra kao ljudi. Jako mi je drago da sam danas ovdje i jako mi je cijenim rad Europske unije po pitanju ljudskih prava, ali ne samo uh, Europska unija, već i Vijeće Europe i OSS i E, Ujedinjeni narodi. Moja organizacija je osnovana 1946. a prva predsjednica, počna predsjednica bila je Leonor Roosevelt i velika mi je čast da sam ovdje e, tu. Mi govorimo o tome da više moramo braniti drugoga nego li samog sebe. Jer ako to radimo, branimo našu sigurnost, naš mir i naše društvo. Gospođa Roosevelt je od samog početka govorila ona je bila četvrta predsjednica počasnog odbora. E, citiram je, temne ljudska prava je nešto što se može lako razumjeti. Sloboda govora, e, sloboda okupljanja, sloboda ulaganja predstavki, e, sloboda svakog čovjeka i pravo da ima krov nad glavom, da ga se štiti od arbitrarnih hapšenja i sa arbitrarnih sankcija nije stvar u tome e, e, koja su to prava, već u kojem pravcu se svijet kreće. Dame i gospodno, u današnje vrijeme moramo zajedno nešto napraviti kako bismo branili e, slobodu vjeroispovijesti, slobodu okupljanja, jer na taj način branimo temeljna prava koja se mogu u našim e, društvima dobro zaštititi. Pitanje koje imam za paneliste jest kako možemo izbjeći da se u našim društvima nacionalna sigurnost e, koristi a, a da se ne utječe na migrante i na vjerske vlasti, jer u jednoj vladi Istočne Europe se u ime nacionalnoj sigurnosti priprema zakon kojim se ide protiv vjerskih manjina. Kako tako što možemo izbjeći? Kako zaštititi naše temeljne vrijednosti? I ja cijenim ono što radi Europska unija na tom planu. Hvala. Hvala gospodinu Altijanu. Ačing Akina iz panafričke građanske mreže. Hvala. Moje pitanje je za Remija Lumbua. Na koji način mi u Africi možemo zajamčiti ljudska prava, naročito za e, marginalne skupine kao što su LGBTI skupina? a e, vlade koje žele izbjeći e, polaganje računa, oni jednostavno e, se koriste homofobijom u tome kako ne bi u tome uspjeli. A također se nječu prava LGBT skupine u Africi. E, često se pozivaju svi na afričke vrijednosti kao da su afričke vrijednosti e, netolerancija i dehumaniziranje svake osobe. I e, također ne smije se zatvoriti prostor koji smo teško dobili u Africi na tom planu slobode izražavanja. U zemljama poput Tanzanije autoritarni režim ide i protiv LGBT skupine i protiv drugih branitelja ljudskih prava. Gospodine povjereniče iz Afrike, kako vidite vašu ulogu kako bi Afrika opet eh, mogla eh, omogućiti svim Afrikancima da uživaju ljudska prava i da se poštuje i Afrička povelja i univerzalna deklaracija ljudskim pravima. Na koji način ćemo zaštititi dostojanstvo ranjivih građana Afrike? Hvala gospođo Kina. Imamo e, vremena još za jedno pitanje. Gospodin Omar Osman iz Nacionalne unije novinara Somalije. Hvala lijepa. Sam Omar Faruk Osman, dolazim iz Somalije i zaista mi je drago da sam e, u ovoj vječnici danas. Mi se u Somaliji borimo protiv kulturne stigmatizacije i deliktimizacije branitelja ljudskih prava. Jer oni koji e, govore zapravo idu protiv, moraju se boriti protiv onih koji sprečavaju e, kako slobodu govora, tako i slobodu okupljanja. Ja sam novinar i drago mi je da je povjerenik Gremi ovdje s nama, jer sam htio vidjeti koje se sinergije mogu razviti i može li ova kultura stigmatizacije i delegitimizacije branitelja ljudskih prava jer oni se s tim suračavaju e, kako u e, Africi tako i u Americi. Što vi radite povjereniče na tom smislu? Hvala također Europskom parlamentu što je usvojila i rezoluciju ljudskim pravima u Somali 5. srpnja ove godine jer se upravo radi o tema koje sada bavimo e, gdje se ocrnjuju novinari i sindikalisti i drugi koji se bore za ljudska prava u mojoj zemlji. Hvala lijepa i hvala vam na ovim ljubaznim riječima upućenih Europskom parlamentu koji radi na pitanju Somalije. Upravo su me obavijestili da u 7 sati moramo završiti točno zbog prevoditelja jer i oni imaju pravo da se taj rad točno završi e, što znači da imamo 10 minuta pred nama, 2 minute po osobi i e, e, ja moram se pobrinuti za e, ravnotežu, rodnu ravnotežu. Započeli smo s muškarcem govorio, sad ću zamoliti jednu ženu da započne. Tko će započeti? Gospođa Rudolf. Hvala. Ja ću odgovoriti na pitanje gospodina je govorio o građanskim slobodama i ukazao na korištenje nacionalne sigurnosti kako bi se ograničila prava ljudi. Ne radi samo o vjerskim manjinama, već i migrantima ili kritičarima vlade. Ne može se odgovoriti samo na jedan način, nema samo jedan pravi odgovor, ali ono što mi iz naše mreže radimo, e, kada savjetujemo vlade i parlamente, onda mi zagovaramo poštivanje načela proporcionalnosti, ukazujemo na učinak diskriminiranja na pravni pristup i tražimo da se zakoni procjene i da se prouči utjecaj koji ima na pojedine skupine. Francuska nacionalno povjerenstvo za ljudska prava se e, je radilo na taj način za vrijeme e, e, proglašene e, situacije e, e, za nenadane situacije oni su tako išli protiv prava nekih manjina. Imamo dakle i potrebu da društvo sudjeluje u javnim raspravama i da se bori protiv diskursa kada se kaže da je neka skupina opasna. Posjećamo političare o njihovim obvezama vezanim za javnu e, raspravu e, gdje se ne smije naglašavati vjerske ili e, etničke razlike i diskriminacije. Ono što je također vrlo važno jest da ljudi budu svjesni koje su to vrijednosti koje su temelj zakona o ljudskim pravima. Moramo pridonijeti solidarnosti. I za kraj e, moram samo nešto reći što mi je bilo drago u mojoj zemlji da je četvrtina milijuna ljudi izašla na ulice e, pod ključnom riječi E, nevidljivi. E, mislim da moramo zaista uzeti u obzir ljudska prava svih. Hvala sada gospođa Katapahace. Evo samo dva komentara. Prvo, sloboda e, vjeroispovijesti ili uvjerenja. Mi imamo dokument kojem se upravo to raspravlja i gledamo do koje mjere se može koristiti sigurnost i e, kako e, je nije moguće da se ime e, nacionalne sigurnosti poziva odnosno ograničava do koje mjere se smiju ograničavati slobode ispovijesti. Ja mislim da zaista puno toga možemo poboljšati po pitanju nacionalnih i regionalnih mehanizama, mnogo ćemo toga, toga naučiti jedni od drugih. Možemo započeti s kolektivnim e, djelovanjima jer dogod e, budemo radili izolirano, naš, e, bit ćemo manje učinkoviti. Hvala. Profesor Panada, vrlo sam vas pažljivo saslušao, tim prije što sam se jutros vratio iz Kanade. Htio sam dodati jedno pitanje. Kritično ste govorili o situaciji vezane za autohtone narode i e, prve domoročke narode u Kanadi. Jesu li se stvari u vašoj vladi počele mijenjati u, s ovom vladom ili je situacija ista kao i s prethodnim vladama? Hvala na vašem pitanju. Ovo je jedno od temeljnih pitanja koje mi postavljaju svi ljudi iz drugih zemalja oni su toliko usmjereni protiv dakle autohtonih naroda zbog pretnje nacionalnoj sigurnosti. A ovaj predsjednik vlade govori da je za njega izuzetno važno da ima dobre odnose sa autohtonim narodima i da nam želi pomoći. Ali e, međutim sve je krenulo još više po I e, e, moram reći da je, se međunarodni terorizam koristi za negiranje temeljnih prava i sloboda u e, Kanadi. Kada je predsjednik je Herbert e, govorio o, donio zakon o e, vezan za međunarodni terorizam, ali to zapravo i nije bilo usmjereno protiv samo međunog terorizma, nego je moglo ići i na, e, odnosi se na infrastrukturu i mnogo toga. Ali najgore se odrazio na autohtone narode. Mi smo uvijek prosvjedovali mirno, naoružano. Jedini ljudi koji su ikad e, poginuli u našim prosvjedima bili su naši ljudi zbog onoga što je načinila policija mi pokušavamo kanadžanima, kanadskim vlastima reći da auto, antiteroristički zakoni koji su tako široke primjene e, da negiraju prava autohtonih naroda da se oni mogu i na njih primijeniti. Nažalost, ovaj predsjednik mlade, usprkos onoga što govore sudovi da recimo naftovodi ne smiju ići kroz e, teritorij autohtenih naroda, on kaže da, ali to je svejedno u nacionalnom interesu pa ćemo tamo izgraditi e, izgraditi e, naftovodi. Moramo to uzeti u obzir, ja mislim, i kada se sklapaju međunarodni sporazumi. Hvala profesorice Palmador. Puno hvala. Dopustite da se osvrnem na ono što je rekla gospođa Lohbiler. Želim je zahvaliti što je spomenula femicid. Ona je rekla stvar koja je vrlo važna. Rekli ste da međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava igraju vrlo važnu ulogu kada je riječ o suradnji međunarodnih organizacija i da možemo postići napredak samo ako postoji suradnja između dotičnih država. I ovaj slučaj koji ste vi spomenuli odnosi se na slučaj koji se nalazi pred Interameričkom komisijom. Dakle, to je međunarodna komisija e, vezana uz Meksiko. Tu se radi o femicidima u Chihuahui u Meksiku i američki sud je donio presudu u kojoj govori o tome da e, tu postoji međunarodna odgovornost te je izrekao čitav niz mjera Meksiku kako se ti slučajevi više ne bi ponovili te je Meksiko na taj način prisiljen da usvoji određenu politiku kako bi se femicidi spriječili i kako bi se ta zlodjela kaznila, a to je bilo moguće zato što je Meksiko i ugovorna strana i e, priznaje američke sudove. Dakle, postoji još puno toga što trebamo učiniti kada se radi o pridržavanju konvencija, poštivanju konvencija i to je i diplomatski zadatak zastupnici Europskog parlamenta naravno isto mogu pridonijeti kada je riječ o poštivanju ovih instrumenata. U Kanadi primjerice ne možemo učiniti ništa zato što Kanada nije ugovorna strana ove konvencije i ne priznaje američke sudove. Puno hvala. Hvala gospodine Garcia, a sada bi riječ dao profesoru Lumbi. Vi ste isto primili neka izravna pitanja. Ja imam sad dosta težak zadatak odgovoriti na tri pitanja u dvije minute, to je doista veliki izazov, ali eto tako je. Dakle, pitanje vezano uz nesposobnost institucija za zaštitu ljudskih prava kada je pitanje o postizanju konkretnih rezultata. Prvo ću se osvrnuti na to. Ja bih osobu koja je postavila to pitanje zamolio da ima na umu da tu postoji više organizacija, dakle tu je Addis Abeba, zatim neke druge, no to su sve pitanja koje su povezana s time da se želi pridonijeti miru, uspostavi mira i suradnje u Africi. Zatim nevladine organizacije, one imaju status promatrača u Africi a vezano uz pitanje da li se može tu uh, uzeti obzir i međunarodni sud. To je pitanje proširenja nadležnosti i potreban nam je jedan puno širi pristup koji sada imamo, a to naravno ovisi o čelnicima država. Zatim što se tiče LGBTI zajednice, od kada sam prije godinu dana preuzeo mandat, ja se doista intenzivno bavim ovim pitanjem i aktivisti koji rade u ovome sektoru i žene koje se zalažu za LGBT i zajednicu doista imaju velike poteškoće zbog afričkih vrijednosti koje prevladavaju. No, ako želite čuti moje osobno mišljenje, ja još nikada nisam doživio da su te afričke vrijednosti negdje e, pismeno definirano, ali u svakom slučaju LGBT zajednica u Africi ima vrlo velik problem. Zatim postoji pitanje suradnje između regionalnih organizacija koje mogu pomoći u ovoj situaciji i tu treba u stvari uputiti apel vladi i postoje naravno i norme Europske unije, Vijeća Europe, OECD-a. Točno se zna kako treba postupiti i mislim da je to prije svega pitanje političke volje. Mi znamo da aktivisti u Africi doista imaju velike poteškoće i mi pokušavamo uvjeriti vlade u to da obrana ljudskog dostojanstva, ljudskih prava nije nikakav zločin. Dobro. Hvala. Gospodine Lumbo, dame i gospodo, ja bih zahvalio svim govornicima. Čuli smo da regionalne i nacionalne organizacije igraju vrlo važnu ulogu u obrani ljudskih prava, ali potrebno je učiniti još puno više kako bi se ona doista i konkretno zaštitila. Želim zahvaliti svim organizacijama, zahvaliti koje su se sudjelovale na ovom vrlo važnom događanju, a sada bih vas još pozvao na izložbu o općoj deklaraciji o ljudskim pravima na trećem katu koju će za nekoliko minuta gospođa potpredsjednica Heidi Hautala otvoriti. Dakle, radi se o izložbi u Eh, zgradi PHS, a u prizemlju će se kasnije održati i koncert. Puno hvala što ste sudjelovali u ovoj raspravi.